are you ready? start. Mislim da možemo početi. ostatnje Evo, ovo je zadnja sjednica našeg odbora Agrija u ovom mandatu, sazivu našeg parlamenta. E, počinjemo sa odmah sa dnevnim redom. Na vezi prve točke dnevnog reda nema, čini se, prigovora. Prema tome, mi smatramo da je usvojen e, dnevni red. Inače, ova sjednica se prenosi preko web streaminga, tako da znate. A osim toga imamo goste i dolazi nam jedan tim iz Finske. Međutim, čini se da nisu još svi stigli u dvoranu. Zatim želim pozdraviti sve predstavnike medija kao i poljske novinare koji su ovdje prisutni i predstavnike medija iz drugih država naravno. I općenito sve koji su ovdje u odvorani. Danas imamo prijevod na 16 jezika tijekom sastanka i imamo dvije vrlo zanimljive sadržane teme na današnjem dakle, dnevnom redu našeg sastanka. Prvo, imamo raspravu sa gospođom ravnateljicom Heli Filajamom iz Europskog ureda za patente, to je ravnateljica izravno za prav, pitanje patenta, koja će nam govoriti o jednoj nadasve zanimljivoj temi, namre e, te, govorit će o e, patentibilnosti biljaka. Druga tema o kojoj ćemo govoriti, isto tako vrlo zanimljiva, je su relevantna pitanja trgovinske politike danas o tome će nam govoriti glavni ravnat iz e, glavne uprave Agri, gospodin Clark. A na kraju imamo treću, treći veliki blok, to će biti glasanje. Riječ je o zadnjem dijelu reforme ZPP-a i e, izvješću naše zastupnice Müller. Tako. Dakle, kao što smo već rekli, današnji sastanak odbora Agri je zadnji u ovom sazivu i počinjemo sa raspravom sa ravnateljicom za patentno pravo iz Europskog ureda za patente o jednoj jako, jako aktualnoj temi, što je potpuno jasno, temi koja izaziva veliko zanimanje u čitavom poljoprivrednom sektoru, a i puno šire. Ovdje imamo odluku pred nama iz prosinca 2018. kao i onda je na inicijativu naše kolege Jana Hojtemana pozvana ravnateljica iz Ureda za patente nadležna za patentno pravo kako bi danas mogli s njom e, raspravljati, dakle naši zastupnici ovdje, sa ravnateljicom o toj temi patentnom pravu kod biljaka. Vidite, ta rasprava i javna diskusija vodi već godinama. Direktiva 98-2014 e, regulira tu temu, dakle regulira opće pitanje patenta za sve moguće nove izume na području biotehnologija. Mi smo i 2016. osvojili rezoluciju u našem parlamentu, a to je bila, riječ je bila o različitim E, genetski modificiranim, odnosno novim vrstama i njihovom patentu. Komisija je potom u studenom te godine objavila da nikad nije bila njihova namjera e, davati patente e, uglavnom biološkim postupcima. Ured za patente je uz početka podržao to mišljenje. Međutim, nakon toga je došlo do smjene politike i došlo je do onog provedbenog akta i članka 28. njega. Naime, onda je u prosincu 2018. tehnička, dakle, komora za tehničke prigovore i žalbe kompletnu cijelog Europskog ureda za patente odbila to do došadašnje mišljenje i rekli su da će i dalje biti moguće odobravati patente za proizvode koji se uglavnom potiču iz bioloških postupaka. Ta vijest je naišla na veliko čuđenje. I upravo s obzirom na to što su komisija, parlament kao i članovi Europskog patentnog ureda zapravo vrlo jednoznačno utvrdili i rekli da nikad nije bila njihova namjera takvu jednu dozvoliti i predvidjeti takvo patentiranje biljaka koje dakle proizvoda iz biološkog u, uzgoja drugim riječima biljke sa potencijalom za GMO. I sada ćemo, naravno kako smo i mislili u vezi s time, i voditi našu raspravu sa ravnateljicom za patentno pravo u Europskom patentnom uredu i moći je postaviti sva pitanja koja nas zanimaju. Prema tome, pozdravljamo sada i predstavnike ostale Europske komisije kao i predstavnike svih ostalih institucija, organizacija, nevladinih organizacija i sve koji su nazočni na ovom današnjem sastanku uključujući i prevoditelje. Pa možemo krenuti. Gospođo ravnateljice, vi imate riječ, izvolite. Hvala. Predsjedajući Sekorski, hvala vam na ovom dobrom i jasnom uvodu u temu o kojoj ćemo govoriti. Iznijeli ste već ove najvažnije činjenice e, za uvod. Prvo, dame i gospodo, hvala lijepo Agri odboru na ovoj mogućnosti i prilici koju ste mi pružili da danas pred vama prezentiram situaciju kakva je trenutno u patentnom uredu kad govorimo o patentibilnosti E, različitih proizvoda iz biološkog uzgoja, odnosno teh vrsti biljaka. Dame i gospodo, dozvolite da počnem sa nekoliko vrlo općih, općenitih informacija o uredu našem i statističkim podacima prije nego što krenem puno izravnije i direktnije dakle govoriti o samom pitanju temi našeg dana, radnog dana. I onda o sljedećim koracima koje namjeravamo nakon što donesemo adekvatne odluke poduzeti na tom području. Dakle, Evropski ured za patente, kao što smo i ovdje o tome već prije tri godine raspravljali, je ured za patente za cijelu Evropsku uniju. I naša zadaća je da podržavamo inovacije konkurentnost i gospodarski razvoj u cijeloj Uniji. Mi smo se dakle obvezali na visoko kvalitetne usluge koje obavljamo prema konvenciji evropskoj o patentima. To je inače drugi druga najveća institucija Evropska, u Europskoj uniji. Inače to je i dio Europske patentne organizacije Europski ured za patente je zapravo izvršno tijelo koje je odgovorno za traženje, istraživanje, objavljivanje i zapravo ocjenu samih patenata i zatim za kompletan pravni postupak koji slijedi nakon prijave patenta. Zatim, pitanje žalbi koje dolazi spadaju u odgovornost neovisnog odbora za žalbe. A članovi tog odbora su neovisni u svojem donošenju odluka kada oni još protumače zakone i donesu svoju odluku na eventualni postupak žalbe. E, mi znamo da je to trenutno se nadziru, dakle naš rad kao i nad neovisnog odbora, zemlje članice i jedno upravno vijeće koje se sastoji od predstavnika 38 država koje su pristupile i e, potpisale i sklopile ugovor. Dakle, on, među tih 38 država su sve zemlje članice Europske unije, neke druge koje su nam se pridružile. 2018. smo dobili više od 117 tisuća zahtjeva za patente u Europskoj uniji. Europski ured za patente je to otprilike 120.000 patenata 2018. zaštitio, da kažemo, razriješio. Kad pogledamo područje E, biljaka, inovacija i svih inovativnih tehnologija na tom području, mi smo između 1995. kad je tehnologija počela i 2018. imali smo zapravo nešto malo manje od 8000 zahtjeva za E, izdavanjem patenata za transgene biljke. Pod tim nazivom mislim na biljke koje su genetski modificirane sa različitim sekvencama tuđih e, DNK-ova. Dobili smo otprilike tisuću zahtjeva za konvencionalne biljke i tehnologije uzgoja biljaka za vrijeme isto u istom tom razdoblju konvencionalnim biljkama i tehnologijom uzgoja biljaka. Pod tim podrazumijevam zahtjeve koji se odnose ili na biljke koje su uglavnom e, proizvedene ili dobivene biološkim e, postupcima ili mutante u klasičnim mutantskim procesima ili one koji su došli u različitim uzgojima, e, ali čisto biološke prirode. Ako pogledate na ovo na desnoj strani, vidjet ćete da otprilike 15% tih zahtjeva tamo se odnosi na biljke koje su uglavnom do uzgojene i proizvedene, da kažemo, u biološkim procesima. Kad pogledamo koji je bio ishod svih ovih zahtjeva koji su podneseni, u više od 20 godina koliko se to radi kod nas, onda pogledamo za transkene biljke da je prike 35% tih zahtjeva dovelo do jednog zaštićenog patenta. To znači da jedan odobren patent i onda zaštićeni patent u svojoj neizmijenjenoj ili izmijenjenom obliku, jer vrlo često zahtjev za patentom se mijenja ili dopunjuje tijekom same procedure odobravanja koja podrazumijeva jednu dubinsku naravno da kažemo pregled i provjeru toga svega. A vrlo često se recimo sužava ono što se u početku tražilo za patent. Kad pogledamo zahtjeve za klasične biljke i e, recimo za tehnologije ovog biološkog uzgoja, onda vidimo da je manje od jedne četvrtine u tom istom razdoblju odobreno i zaštićeno ali sada vam dam tu još neke statističke podatke koji se odnose na konvencionalne biljke. Ehm, vidimo koja je stopa odobravanja tih zahtjeva, ona je još niža. pogledamo li da li je neki patent odobren za onaj neko izum koji je, zašto je podnesen zahtjev za patentom za neku novu inovaciju, onda mogu reći da je na tom području samo 2% tih zahtjeva odobreno e, onakvom izdanju kako je podnesen zahtjev. A u 98% je zapravo e, ili odbijeno ili je patent onda eventualno izdan u jednom bitno, bitno suženom, suženoj verziji. Evo, gledajte. Mi ovdje sada razmatramo o evropskom pravu, dakle, evropskoj e, konvencije o patentima i članak 53 te konvencije je zapravo isto ono što ćemo naći u relevantnoj direktivi komisije o kojoj ste čuli koja regulira patente. A čuli ste i pravilo 28 koje je u srpnju 2017. izmijenjeno nakon što je komisija primijetila da se dakle izdala svoj provedbeni akt i u kojem se kaže da se europski patenti neće odobravati u odnosu na biljke koje su isključivo došli kroz jedan bitno biološki proces. Mi smo u Europskom patentnom uredu imamo i smjernice za našu provjeru koje nam daju kompletne instrukcije našim e, znanstvenim istraživačima koji se bave stručnjacima provjerom tog patenta i da vide što se tu traži. 2018. smjernice za provjeru istragu su u mnogim stvarima poboljšane, izmijenjene, recimo posebno u odnosu na ono kako se treba provjeravati da li su biljke ili životinje uzgojene isključivo u biološkom procesu. Od 2018. nadalje imamo smjernicama i izričiti stavak koji kaže da ako zahtjev za patentom tvrdi da je u pitanju jednostavno tehnička biljka dakle tehničkim klasičnim načinom dobivena klasičnom mutacijom dobivena biljka, onda mora u zahtjevu isto tako biti navedeno i jasno dakle moraju dati dokaze da je to u biti klasičnom mutacijom, klasičnim putem da zapravo nastavljena biljka, a da nije korišten biološki uzgoj u smislu jednog novog E, nove vrste recimo nekog e, genetskog inženjeringa. A to je dakle od to se nadovezalo na ono što smo imali od komisije iz njihovih dokumenata i direktive koja je u studenom 2016. izdana veliki dio naših članica ima i svoje nacionalno zakonodavstvo koje je izričito usklađeno sa direktivom komisije i europskim propisima još od, 2016. godine. Najnovije zemlje koje su pristupile našem konvenciji su još u prosincu 2018. zadnje dovršile sa svojom harmonizacijom sa europskim pravom. Zatim, u mnogim drugim državama se vrši još harmonizacija sa europskim propisima kako bi došli do tog isključivanja bit biljke koje su uzgojene u tom biološkom uzgoju i kako bi se to jasno u njihovom nacionalnom patentnom pravu reklo. Recimo u Belgiji, Poljskoj, Portugalu i Hrvatskoj. U prosincu 2018. u usmenom postupku je pred jednom od 28 e, dakle članica tehničkog odbora za žalbe odlučeno da će se isključiti biljke koje su dobivene biološkim uzgojem iz e, Dakle, tu je podnesena dakle, žalba jer se smatra da je odluka komisije da se biljke iz biološkog uzgoja isključe kompletno iz patentiranja, da je to protivno članku 53. Stoga su oni odluku ovog odjela za istraživanje Europskog patentskog ureda koji su bili svojedobno odbili zahtjev za patentiranjem nekih biološki uzgojenih biljaka na temelju onog članka 28. stavili van snage. I sad je ta odluka zapravo bila obvezujuća za konkretan slučaj o kome se radilo. Argumentacija ovih naših stručnjaka iz odbora za tehnička pitanja je bila sljedeća. Rekli su da E, obavijest komisije kao i priopćenje nema nikakvu pravnu težinu niti e, važenje. A s obzirom da je 28. članak bio direktno u sukobu sa onom interpretacijom koja je data za odbacivanje ovih biološki uzgojenih biljaka, Stoga onda naš odbor nije smatrao da postoji bilo kakvog razloga da se odmaknu od onih zadnjih obrazloženja našeg tehničkog odbora iz 2015. i ostanu pri toj istoj argumentaciji i smatrali su da nema isto tako nikakvog opravdanja da se e, dakle na taj način zapravo najviše tijelo Europskog patentnog odbora, dakle to je e, naš drugostupanjski, da kažem, odbor za žalbe, da se njihove odluke na taj način stavljaju van snage i zbog toga su odlučili kako jesu, naime protiv e, samog objašnjenja bilješke ili priopćenja komisije. Imali smo i druge primjere kada su Europski e, ured za patentne je odbio neke patent, zahtjeve za patentnom ili je opozvao čak neki patent na temelju pravila 28. Zatim 19 daljnjih žalbi, kao što ste vidjeli iz onog popisa, su sve podnesene zapravo sada već nakon što su dobili prvostupanjsku odluku, da tako kažem, Europskog patentnog ureda i sada su stigli do našeg žalbenog odbora. Isto tako imamo još u našem uredu oko 250 slučajeva koji su trenutno otvoreni i još se vode i nisu razriješeni. Naš odjel za istraživanje i provjeru toga će na temelju članka 20, pravila 28 kao i smjernica koje imamo koje su na snagu, snazi kako voditi te provjere i od slučajeva do slučaja vidjeti kakav je, da li su u pitanju biljke koje su dobivene kompletno biološkim postupcima i da li se onda na temelju 28. zapravo treba izdati patent. I najvjerojatnije će se ti slučajevi onda isto tako završiti kao i ovi dosadašnji pred tehničkim odborom za žalbe. Naime, vjerojatno će ih se prvostupanjska odluka o patentima staviti van snage i njih ipak odobriti. Nakon pitanja tih u vijeću Europskog patentnog odbora kao i u upravnom vijeću Europskog patentnog odbora Europskog patentnog ureda je u zadnjem tjednu ožujka predsjednik samog ureda zapravo podnio isto tako jedno upućivanje, zahtjev za upućivanjem i tumačenjem našem odboru. U tom zahtjevu za tumačenjem je tražio da se izda mišljenje o tome u kojoj mjeri su patentibilne biljke iz e, biološkog uzgoja, pogotovo na temelju zadnjih odluka koji je odbor za žalbe donio. I želio je znati Dakle, u toj situaciji u kojoj imamo jedna pravila koja odražava mišljenje i komisije i europskih suzakonodavaca s jedne strane, s druge strane imamo ono ranije interpretacije koje je tumačenje koje o patentibilnosti koje je dao naš ured za patente. Dakle, to nas zanima koja će se pravni akt na kraju primijeniti i tu je tražio dakle, naš predsjednik ureda jedno jednoznačno tumačenje. Sada će Evropski patentni odbor zaustaviti rad na ovim svim otvorenim slučajevima koji još nisu dovršeni, dok se ne razriješi ovo pitanje, dakle traženje jednog jednoznačnog tumačenja šta će se primjenjivati, koja će biti pravna osnova, kako je to predsjednik tražio. I tražio je, dakle, postoje mogućnosti za dodatno poduzimanje akcija za svih zainteresiranih strana i dionika. Ako postoji takvo jedno upućivanje koje, dakle i traži se zapravo jedan daljnji pravni put i dođemo do kraja jednog, onda zapravo strank, svaka strana može podnijeti kao e, prijatelj suda, dobro, a Mikus Kurija nije ovdje sud, nego prijatelj ove naše organizacije patentnog ureda, to tako kažemo, svoje mišljenje. A tehničko, mišljenje tehničkog odbora može svaka treća strana, svaki dionik zainteresirani na svako mišljenje, dakle može podnijeti svoje mišljenje, svoju analizu, svoje stajalište ako je dakle zainteresiran za to i ako je dionik u cijeloj toj priči. Kao i predsjednik ureda za patente također može podnijeti svoje mišljenje, a to vjerojatno i hoće nakon što je tražio ono jednoznačno tumačenje. Za Europski patentni ured trenutno Eh, je najvažnije da vrati pravnu sigurnost našeg primjene patentnog prava i to u interesu šire javnosti cijele Evropske unije, ali i nas osobno, dakle u tom uredu. I tijekom ove prezentacije, iako je ovaj tekst relativno mali na ovom ekranu, ali sam vam htjela pokazati ono priopćenje koje je Europski patentni ured objavio nakon što je upravni odbor na svojoj web stranici nas izvijestio o svojoj namjeri E, i o namjerama da se traži jednoznačno tumačenje i da smo trenutno sve procese stavili, e, dakle da kažemo, u fazu čekanja dok se ne razjasni to konkretno mišljenje. Hvala lijepo. Hvala vama. Hvala na ovoj prezentaciji. E, sada ću dati svima mogućnost da e, se jave, ali prije toga pozdravljam e, goste koje je pozvala gospođa Glanek. E, jako nam je drago da ste danas ovdje među nama i želimo vam dobrodošlicu. Kao što sam malo prije rekla, radi se o vrlo zanimljivom i interesantnom sastanku. E, sada ćemo dakle dati riječ zastupnicima, a e, prvi će riječ dobiti zastupnik Hajteba. E, hvala lijepa. Zaista mi je drago da vidimo da je Europski ured za patente došao na sastanak, odbora za poljoprivredu. Radi se o vrlo važnoj temi. Naime, naše voće i povrće e, patentira mali broj poduzeća koje onda dobivaju monopol na tim, e, na tim voćem i povrćem. O tome smo razgovarali puno puta, a 2015. godine usvojena je rezolucija u tom smislu koju podržavaju države članice. Naime, da nije dobro patentirati moći patentirati e, biljke koje su rezultat e, takvog dobivanja, na određeni način. E, parlament to podržava, međutim, zbog nekih tehničkih razloga stvari zapinju. A upućen je i dopis proširenom žalbenom tijelu. Koliko vremena mislim da će ovo trajati? Naime, postoji vrlo velika neizvjesnost e, za e, sve koji se time bave od poljoprivrednika do potrošača. Dakle, koliko mislite da će to sve dugo trajati? I još jedno treće pitanje. Što mislite o tome da se e, članak 53. stavak B ponovno otvori? a vidim i da je komisija ovdje danas zastupljena i za imam nekoliko pitanja. Prvo pitanje je prati li ovo pitanje Europska komisija i hoće li se nakon izbora u sljedećem sazivu Europske komisije također nadzirati ovaj postupak. Što vi mislite? Ako e, pismo e, koje je uputio Europski parlament ne postigne željeni rezultat, E, može li se nešto drugo napraviti kako se ne bi više e, dali e, dakle, patenti na one koje su dobivene od ključnih bioloških procesa? Hvala vam lijepo što ste nam Zastupnik Hojsling. Hvala vam za ovoj raspravi, ovoj temi. A kao što je kolega Hvitema već rekao, Evropski parlament je dvije rezolucije zapravo donio na tu temu. 2012. sam i ja sudjelovao u prvoj rezoluciji koju smo usvojili o tome. I onda smo bili vrlo jasni, i rekli smo da ne želimo da se patenti izdaju za tu vrst uzgoja biljaka i životinja. I onda se uvijek iznova čudimo da su te stvari nisu realizirale koje smo mi htjeli. I komisija je, to smo mi tražili. Komisija je bila vrlo, vrlo jasna. Ali Ured za patente kontinuirano postavlja pitanje i otvara neke nove puteve i nove mogućnosti da dovede u pitanje našu nevoljkost i našu zapravo izričitu želju da se ne patentira ništa što dovodi do GMO-a. Pa se onda pitam nije li za toga jedna čista strategija da oni rastegnu stvar, otegnu dužinu i da onda ipak postignu nešto što mi nismo htjeli politički. Mislim da ovdje imamo absurdnu situaciju, da se postupci za uzgoj ne patentiraju, ali se onda patentiraju biljke koje se dobiju na taj način tim uzgojem. A mislimo da se to ne može i ne smije događati. Voljeli bi malo više jasnoće na tome. I mislim da ovdje moramo ponovno politički vrlo jasno reći, mi ne želimo ništa patentnom uredu ovdje implicirati ili e, ovdje pretpostavljati da rade ne znam što što ne možemo dokazati, ali mislimo da apsolutno se oglušuju o našu želju i o našu političku volju ovdje. A onda biste ovdje govorili o komercijalnom uzgoju i koji ide sa gmo ali to nije komercijalni uzgoj jer to i prema europskim presudama jednostavno potpada pod pravo koje se odnosi na genetski modificirane proizvode. I sad nas zanima koliko imate postupaka za odabrevanje patenata na tom području, Što tu dalje radite i protiv volje suda u, Luksemburgu. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik denk dat het... Hvala lijepo. je dobro da na kraju ovog mandana konačno se možemo baviti ovim pitanjem. Baš kao i kolega ja moram reći da su u Nizozemskoj mnogi zanimaju za ova pitanja s područja poljoprivrede. 2015. godine smo usvojili rezoluciju u kojoj je rečeno da biljke ne mogu biti patentirane. Međutim, u članku 28. E, se e, to e, jednostavno na to ulaže žalba i to se dovodi u pitanje u velikom broju zemalja. I tehnički je odbor o tome raspravljao. Bilo bi dobro da umjesto da se donosi samo tehnička odluka, da se odluka donosi na višoj razini. Umjesto toga, ono što danas vidimo je da se odluka donosi na nižoj razini i da se o članku 128. stavku 3. ne može odlučivati i e, da tumačenje komisije koje sada imamo, a to je da biotehnologije ne dobiti dozvolu da ih se koristi za uzgoj. Dakle, to jednostavno se ne nalazi u direktivi komisije. Ako ti ključni biološki procesi se moraju smatrati nečim izuzetnim ili ne, o tome zapravo, a to zapravo ovisi o tumačenju članka 128. E, točka 3. E, a, a patentni ured, e, vijeće i parlament to žele načiniti na taj način. To je jako važno za poljoprivredu u Nizozemskoj. Kada patentni ured misli da će doći do odluke žalbenog tijela. Naime, trebali bismo čuti rokove za to. Jer e, trebalo bi da se parlament izjasni. Možda nam vi možete dati odgovor na to pitanje. I molim vas da nam potvrdite da se je došlo do suspenzije mehanizama provjere i kontrole. Čini mi se da se to već rekli, ali e, bih volio vašu potvrdu toga. Sada zastupnik Santos. Hvala lijepa. I hvala svima koji su se javili. Imam vrlo jednostavno pitanje. Što se tiče isključivosti biljaka koje su dobivene ovakvim biološkim e, postupkom. Postoje neke vele sile u smislu poljoprivrede, kao što je primjerice Kina e, da, ili Sjedinje američke države. Zapravo me zanima da li oni moraju također e, biti podvrgnuti ovim pravilima. Moramo vidjeti kako se patentira u tim zemljama i zato me zanima kako se tu odnosi Europska unija u odnosu na druge države. E, zastupnica Hojbuš. Hvala lijepo. Malo me čudi ovo što ste tu iznijeli kad ste rekli da je ured za patente neovisan. Pa mislim njegova zadaća je da odobrava patente. Pa onda ne možemo to skroz tako nazvati a vi ste još i rekli na kraju da želite raditi u korist e, korisnika e, vašeg ureda, a onda i šire javnosti. Mislim da i to baš nije tako uvijek, uvijek e, direktno smisleno. Mislim da tu ja, šira javnost uglavnom kod vas zaostaje jer e, vidite vi dajete patente čak i za proizvod recimo za različiti luk pa čak i vančice koje su s jedne strane dobro i klasično uzgojeni ali s druge strane i za lubenice i luk i ostalo što dolazi iz GMO-a. I mislim, došli smo u jednu absurdnu situaciju da vi na kraju onaj konačni proizvod patentirate, a ne sam postupak, kao što je moj kolega Reutlinger već govorio, a to ne bi moglo ići. Jer mi ovdje govorimo o osnovama života, temelju života, a ne sad o nekakvim i pronalascima koji omogućuju bolji uzgoj ili, ili bolju žetvu ili bolji proizvod. A inače patentirate ne samo na području biljaka, nego i kod uzgoja životinja. I zbilja, mislim, imamo osjećaj da vi radite stvarno uskriveno i daleko od očiju javnosti kako bi nas raznim strategemima i rastezanjem priče zapravo zaobišli postojeće i političku volju i pravne akte, ali napokon i volju i e, šire javnosti naše. I na kraju vi ste govorili o tome kako treće strane i dionici i sve zainteresirane strane mogu svoje mišljenje podnijeti i da to onda ide pod e, predžalbeni odbor, odbor za žalbe. Možete nam reći koji su rokovi koji za to važe? Do kad to se može učiniti? Hvala lijepo Bilo je zanimljivo čuti da je u ovo uključeno 38 država, što znači da to je puno šire od Europske unije. Dakle, i mi iz Ujedinjene kraljevine možemo u tomu sudjelovati nakon Brexita. A da nas prilikom toga ne optužuju da nećemo više imati neke prednosti ako izađemo iz Europske unije. Ali ipak, ova rasprava zapravo se vodi oko koncepta intelektualnog vlasništva. Netko nešto izumi i žele da se njihov rad, njihov izum nagradi. Tu treba dati jednu ravnotežu. Vrlo je jasno dati emotivni argument kontrola i vlasništvo nad opskrbom hranom u svijetu doći će u ruke nekoliko poduzeća. Teoretski to je moguće. Ja cijeli život se bavim poljoprivredom i vidio sam što rade uzgajivači biljaka uz neke, e, neke patente. E, ja recimo e, za vrijeme e, primjerice šećerna repa. Kad sam ja bio dijeta, bilo je, je samo neke vrsta e, šećerne repe, a onda je patentirana jedna vrsta takve šećerne repe i to je bio ogroman, ogromno postignuće jer je bilo puno lakše raditi. Ali osim toga, u mom životnom vijeku utrostručila se E, teritorija pod šećernom e, repom. I isto tako e, kad sam bio mlad, uvijek je bio problem kada je padala kiša, što raditi sa samom slomom koja je bila natopljena, ali zahvaljujući upravo nekim novim sortama uspjelo se to puno olakšati. I e, dakle, isto tako e, omogućilo se i zahvaljujući nekim sortama da se Bože, Bože požnjeti žito. I e, tu se isto jako puno više moglo požnjeti. Postoji i primjerice bolest krumpira Nekada se moralo posijati 19 puta špricati pesticide kako bi se mogao ubrati krumpir. Međutim, jedna je sorta uzgojena koja je bila genetski modificirana, je bila je sasvim ispravna. I kad to nije se smjelo E, ta genetski modificirani krumpir nije se smio saditi. Međutim, ja sam u laboratoriju vidio da taj nije pomro od bolesti krumpira, dok oni koji su imali bolest krumpira e, jesu. Dakle, koliko vremena trebamo da neke od tih stvari počinjemo primjenjivati. Hvala. Gospodžu Katajnen, imate riječ. Hvala lijepa. E, hvala gospođi e, ravnateljici na dobrom izlaganju, kojeg nažalost nisam uspjela čuti u cijelosti. E, patentiranje biljaka je zanimljivo pitanje, odnosno njihova patentnost. Postoje i načini da se uzgajaju nove sorte biljaka koje su zaista ključne jer otvaraju nove mogućnosti. Situacija se s vremenom mijenja i zato bi bilo jako dobro da imamo jasan savjet koji će nam dati Europska komisija o tome što raditi. Jer s obzirom na ovaj zakonodavni proces cijela, e, sve ovo je postao prekompliciran proces. To jednostavno znači da će se mala i srednja poduzeća izbaciti iz tržišta. Hoće li se dakle sve svesti na velika poduzeća, na velike e, tvrtke na tržištu. Hoće li te velike tvrtke onda sve diktirati i hoće li to možda kao rezultat imati smanjenje broja sorti? Mislim da je to nešto što moramo uzeti u obzir jer to je zaista nešto što ne bismo trebali priželjkivati. Drugi problem je sigurnost opskrbe na prehrambenim namirnicama. Dakle, kako će se to moći ostvariti. Neki programi istraživanja zaista uljevaju nade. E, postoje između ostalog različite mjere gdje se pretviđa da će se podvosručiti sredstva u sljedećem programskom razdoblju, a to neće biti malo. Gospođa Glonek ima riječ. Hvala lijepa. Hvala lijepa na ovom izlaganju ravnateljice. Međutim, eto, još jednom smo ustanovili putem vašeg izlaganja da je Europski patentni ured upetljan u e, pravnu e, zavrzlamu govoreći o patentnosti biljaka koje su iz dakle biološkog uzgoja. A 2017. godine vaš je ured pod pritiskom institucija, to je točno, uveo upravo pravilo da takve biljke koje su načinjene s biološkom selekcijom neće biti e, podvrgnute patentiranju. Da li e, se može jednostavno poštovati nacionalno pravo direktive 98 kroz 44 kojim će se jednostavno poštovati odredba gdje se tako što zabranjuje, dakle patentabilnost je e, tu zabranjena. Naročito ako su dobiveni prirodnim postupkom. Mislim se moramo vratiti ovim međunarodnom pravu. Jer ako se pretjeramo vratimo patentima, onda će se postaviti mnogi problemi. Jer ovako svatko ko se bavi selekcijom biljaka može stvoriti nove sorte, što je vrlo važno. A to osim toga omogućuje svakom poljoprivredniku da sam koristi vlastito sjeme iz biljaka koje je uzgojio da, za e, sađenje kasnije. To je također vrlo važno. Dakle, možda će doći do situacije monopola a ako se pretjerano bude koristilo patentiranje, znači će to da će samo neke velike grupacije moći e, si priuštiti te patente, što bi znači dovelo do monopola, jer će oni biti jedini koji će si financijski to moći priuštiti. A to bi bilo opasno jer e, inače ne bi se svi mogli koristiti ove e, dobrobit za sve. Hvala lijepa. Sada smo završili s pitanjima zastupnika. Ne, još se želi javiti gospodin Nikolson. Hvala e, lijepa. E, htio zahvaliti e, ravnateljici što je došla ovamo na ovu razmjenu gledišta. Mislim da moramo raditi na zajedničkom cilju i da nemamo patente za e, različite sorte biljaka. To je važno za budućnost i kao što smo već čuli, Europski e, parlament je svoje stajalište vrlo jasno rekao a i vijeće se jasno o tome izjasnilo. Međutim, Europski patentni ured promijenilo je provedbena pravila. Nadali smo se da nekoj e, pravnoj e, manjkavosti ovdje E, kada ste na taj način postupili i koliko znam e, sada e, se pred velikim žalbenim tijelom želi o tome odlučivati. Hoće li ono o tome mogu odlučiti? A može li nam također Europski patentni ured rekao na koji način će se ovo moći najbrže riješiti? Mislim da je u svačijem zajedničkom interesu E, da se omogući da neće se patentirati biljke i nadam se da u sljedećem parlamentarnom sazivu će biti jako ozbiljni članovi odbora za poljoprivredu e, koji će na to paziti. Ja odlazim nakon 30 godina u ovom odboru i e, žao mi je da neće nitko moći E, zastupati interese poljoprivrednika iz Sjeverne Irske. Gospodin Agnju i ja imamo različita stajališta, e, ali e, jedan i drugi smo iz Ujedinjene kraljevine i ne znam kako će to izgledati, mi ne znamo što će se kasnije događati, ne znamo hoćemo li moći glasati ovome u Strasburu, ali svakom slučaju hvala svima i nadam se da ćete svi uspješno raditi na ovim pitanjima.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 tekućim događanjima. Gospodin Hauteman je postavio pitanje komisiji, pa eto možda nam komisija može dati odgovor. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Ja dolazim iz glavne uprave GRO i e, zadužen sam u komisiji za rad na ovim temama zajedno sa kolegama iz glavne uprave Sante. Evo da odgovorim gospodinu Hautemi, mi usko radimo sa e, Europskim patentnim uredom na ovom dosjeu i da, postoji rezolucija iz 12. mjeseca 2015. godine koja je služila kao temelj za danji rad komisije i za iznalaženje odgovora na ovo pitanje nekih 11 mjeseci kasnije i mi smo se svi nadali da da će to biti početak i temelj za rješavanje ovog pitanja što se tiče tumačenja E, kao što znate, to je bilo u skladu sa rezolucijom parlamenta i sa željama ovog odbora. A e, nakon toga je to potvrdilo i vijeće ministara nekoliko mjeseci kasnije i poslije je došlo do znatnih izmjena pravila u e, upravnom vijeću Europskog patentnog ureda i sve do prije dva mjeseca mi smo smatrali da je ovo pitanje riješeno, ali sada vidimo da nije i drago nam je što imamo priliku objasniti i na vijeću za poljoprivredu i e, ribarstvo da e, je ono mišljenje koje i stav koje su zauzele tri institucije ispravno i da mi e, naravno smatramo da ona bilješka iz 2016. godine je i dalje valjana, to smo rekli su zakonodavcu i također smo to rekli i većini država članica koje su članice Europskog patentnog ureda i sasvim jasno podupiremo pre namjere predsjedništva da se, kao što je to već učinjeno, pozovu na ovu presudu i mi se iskreno nadamo da će to biti temelj za narednu e, rezoluciju u okviru Europskog parlamenta. Dakle, što se tiče pitanja gospodina Hauteme, znajte da budno pratimo razvoj događaja i mislimo da e, možemo sasvim jasno reći da ćemo dalje napredovati na ovom pitanju nakon europskih izbora i budući sastav komisije će na tome dalje raditi. A što se tiče ovog upućivanja, ako na kraju ne dođe do zadovoljavajućeg ishoda, onda ćemo sasvim sigurno uspostaviti suradnju sa kolegama iz Europskog patentnog ureda kako bi vidjeli koje druge opcije su nam na raspolaganju. I u okviru Europskog parlamenta ćemo pokušati također riješiti ovaj problem. Želim samo iskoristiti ovu priliku kako bih dao odgovor i na pitanje Odnosno, drugo pitanje gospodina teme hoćem, jesmo li spremni e, ponovno raspravljati o direktivi. Zapravo, to bi nas vratilo na 2015. godinu i u tom trenutku smo imali dojam da ponovno otvoranje ove direktive bi tražilo dosta vremena i da bi nam trebalo dosta vremena da dođemo do odgovora. A mislimo da smo mi sada već riješili ovo pitanja. Ako budemo mijenjali samu direktivu, odnosno mislimo da to nije nužno jer su zakonodavac je sasvim e, pojasnio svoje nakane prilikom usvajanja direktive, a sada se to tumačenje treba odraziti i na operativnoj razini, odnosno u okviru Europskog patentnog ureda. I mislim da e, je sada na njima da pronađu način da se do toga i dođe. Dakle, sasvim otvoreno odgovaram na vaše pitanje. Mi ne želimo preispitivati ponovno tu direktivu. A ako bude bilo još nekih pitanja, vrlo rado ću odgovoriti na njih. Hvala. Hvala. U tom slučaju ćemo sada predati riječ ravnateljici koja će odgovoriti na pitanja koja su joj upućena. Izvolite. Hvala najljepša na iskazanom interesu i na postavljenim pitanjima. Ja ću evo pokušati sažeti odgovore na sva postavljena pitanja na taj način da odgovorim svima. Europski patentni ured je ne neovisno tijelo, već tijelo koje e, radi temeljem Europske patentne konvencije, ali žalbeno tijelo je neovisno i neovisno donosi odluke. Što se tiče europskih patenata, to je postavio bi gospodin Agnju, koliko dugo, odnosno koliko to košta. E, što se tiče službenih troškova, oni iznose nekih 5000 eura Dakle, to je ono što se treba platiti u različitim fazama za vrijeme postupka. Naravno, postoje sada i dodatni troškovi za žalbeni postupak, dakle troškovi e, odvjetnika. A za uobičajene patente, e, obično patent vrijedi 12 godina naravno ukoliko se svake godine obnovi plaćanje za e, patent e, i to plaća svaka država članica u kojoj e, je patent na snazi. Što se tiče ovog sustava, postoji žalbeno tijelo koje neovisno i neovisno donosi odluke i radi u skladu sa europskom konvencijom o patentima. Dakle, ne temeljem smjernica, e, već temeljem ove konvencije. A što se tiče ovog tehničkog e, tijela, a u odnosu na prošireno žalbeno e, tijelo, to je napisano u Europskoj patentnoj konvenciji, da je to tijelo koje je odgovorno za žalbe i e, razmatranje odluka. Tehničko tijelo, odnosno vijeće, bi trebalo imati priliku uputiti pitanje proširenom žalbenom vijeću, kao što i nacionalni sud e, može se osvrnuti e, europskom, obrasti Europskom sudu. No, to ne bi bilo opravdano jer je prošireno žalbeno vijeće već dalo svoje mišljenje 2015. godine i oni smatraju da e, nije bilo novih elemenata kako bi se donosila nova odluka o tom pitanju. Zatim, postavljeno je i pitanje o obustavljenim slučajevima, odnosno predmetima u Europskom uredu E, za patente i koliko sada žalbenom vijeću treba da donese odluku nakon što je predsjednik Europskog patentnog ureda uputio to pitanje e, proširenom žalbenom vijeću umjesto tehničkom žalbenom vijeću. Obustava e, postupaka će biti objavljena uskoro na internetskoj stranici Europskog patentnog ureda. Dakle, svi oni koji su uključeni u ove postupke će biti obavješteni o obustavi, a patenti se više neće dodjeljivati sve dok je ova situacija kakva je i dok ne postoji pravna sigurnost, naročito što se tiče dakle, ovih proizvoda koji su dobiveni procesima koji su u osnovi biološki. I imamo pravilo 28. kao i e, instrukcije u smjernicama kojima se možemo voditi. Prošireno žalbeno vijeće je u nedavnoj prošlosti se bavilo e, prebačenim predmetima e, u roku od 12 do 22 e, mjeseca, to je dakle prosjek. Oni također neovisno donose odluke odnosu na Europski patentni ured. Dakle, predsjednik Europskog patentnog ureda nema nikakav utjecaj na prošireno žalbeno vijeće, čak ni što se tiče rokova. Dakle, mi se nadamo da će e, prošireno žalbeno vijeće samo uzeti u obzir hitnost ove teme i činjenicu da nam je potrebna e, pravna sigurnost za dalji rad. Želim se također osvrnuti na pitanje gospodina Agnua koji je spomenuo inovacije u ovom području i to je ono čime se mi bavimo. Naravno, mora postojati ravnoteža između e, onog što je u osnovi biološko i e, proizvoda dobivenih procesima koji su u osnovi biološki i koji su dobili patent e, zahvaljujući inovacijama i e, zato pratimo sudsku praksu e, Europskog suda glede tehnologije za genetsko modificiranje kako bismo sve elemente uzeli u obzir. A što se tiče pitanja biljnih sorti i životinskih sorti kao i posebne zaštite koja im se pruža i na koji način to uskladiti s patentnim sustavom. Što se tiče e, biljnih sorti, one se ne mogu patentirati, a u prošlosti, e, u prošli, prošle tri, odnosno četiri godine smo imali jako usku suradnju sa E, uredom za e, biljne sorte kako bismo zajamčili da imamo dovoljno saznanja i kako ne bi došlo ni do kakvih e, preklapanja glede zaštite. Europski patentni ured također preuzima podatke iz CPVO-a i unosi ih u svoju bazu podataka kako bismo znali koja biljna sorta je registrirana i e, koja treba imati prioritet pri e, prijavi predaji zahtjeva za patent. Također je postavljeno pitanje može li parlament učiniti nešto po ovom pitanju, odnosno što se može učiniti. E, možete se osvrnuti na slajdu u mom izlaganju gdje se govori o preporukama trećih tijela i pitanju amicus curie E, ja sam u svom izlaganju rekla da treće strane mogu dati komentare o patentibilnosti i e, sve dok je e, predmet u tijeku, treće tijelo se može izjasniti o tome glede okolnosti i tako dalje. amicus Dakle, možete dati komentare e, za vrijeme žalbenog postupka e, kada e, se odluči o sastavu proširenog žalbenog vijeća u kojem postoje i nacionalni suci, dakle oni onda objave komunikaciju na internetskoj stranici i imate šest mjeseci obično za predavanje komentara kao prijatelj suda po mojim procjenama, e, ne ulazim sada u sve detalje ovog postupka, ali temeljeći se na vlastitom iskustvu, mislim da e, imate još, možda ne do kraja godine, ali tako nešto imate još vremena kako bi e, predali svoje komentare ukoliko želite proširenom žalbenom vijeću. A, naravno, bilo koja reakcija, odnosno akcija bilo koje zainteresirane strane bi e, proširam žalbenom vijeću pomoglo u e, davanju mišljenja o ovoj temi. Samo trenutak. Izgleda da imamo još jedno pitanje. Gospodin Šajer. Zahvaljujem. Evo, mi već godinama radimo na ovim pitanjima. Zapravo nisam dobro shvatila vaša pojašnjenja o rokovima. Kada ćemo e, znati koja odluka je donesena? Ja moram reći da sam dosta šokirana jer već godinama govorimo o svim ovim pitanjima. Sada imamo ovaj, ovo tehničko vijeće koje je možda stručno, ali me zanima koji je sastav tog vijeća, tko sjedi u tom vijeću konkretno. Mislim da je to ono što predstavlja problem, sastav tog tehničkog vijeća jer možda bi druga odluka bila donesena da je tu odluku donijelo prošireno žalbeno vijeće. Gospođa Hojbuš, samo kratko. I pitali smo za rokove, do kad mogu dionici podnijeti svoje zahtjeve, komentare i bilo šta drugo. Gospodin Hojsling. I samo još jedan kratko to pitanje isto mi govorili smo o komercijalnom uzgoju i krispe. Mislim da ste vi to strpali sve u jedan lonac kad ste govorili. Mislim da to trebate diferencirati. Jer se to naravno što spada pod široki naslov genetičkog inženjeringa, ali trebate to diferencirati. O odpovjeđi kratak odgovor, molim. Da, najprije što se tiče vremenskih rokova. Što se tiče sadašnjih e, predmeta koji su e, u tijeku žalbenog postupka, E, one kojima sam govorila na web stranici. E, za to komentare se, komentari se mogu dati već sad. Što prije ih date, to bolje. Ne znam koliko vremena će oni trajati, jer e, treća strana može dati komentare samo dok je postupak u tijeku, dakle prije nego što se donese odluka. Nadam se da sam dobro shvatila pitanje glede tehničkog i proširenog vijeća. E, prošireno vijeće je zapravo posljednje tijelo koje e, daje tumačenje zakona kada dolazi do različitih e, tumačenja žalbenih vijeća, kada tehničko žalbeno vijeće ne zna na koji način primijeniti pravo, onda se upućuje pitanje proširenom žalbenom vijeću na kojem se ne razmatraju izravno predmeti i u ovom slučaju su oni odlučili da to ne učene i zato je predsjednik Europskog patentnog ureda odlučio taj predmet, odnosno pitanje uputiti proširenom žalbenom vijeću. A inače, tehničko žalbeno vijeće se sastoji od tri člana, jedno stručno, jedna stručna osoba i dvije kvalificirane e, osobe koje e, imaju nužno iskustvo u ovom području i što se tiče ovog e, predmeta PEPER tu smo imali e, tri e, stručno kvalificirane osobe i dvije nacionalno kvalificirane osobe i dakle, to su dakle članovi koji će odlučivati o ovim slučajevima. Svako vijeće ima tri člana. Što se tiče crispr cas Radi se o posebnim e, metodama e, koje se primjenjuju za konvencionalno bilje i uzgoj konvencionalnog bilja, jer znamo da se uz crisp casp mogu stvoriti druge sorte i u tom slučaju drugi kriteriji se uzimaju u obzir za patentibilnost. Ako, na primjer, imate sortu koja je poznata, putem CRISP Kasta dobijete novu e, sortu, tu se možda ne, ne radi nužno o novoj sorti E, iako se može podnijeti zahtjev za patentom, ali najprije se trebaju razmotriti i ostali kriteriji, vidjeti jesu li ispunjeni kako bi se odobrio patent za tu novu sortu. Što se tiče e, e, SAD-a i Kine, tu je postavljeno pitanje, ja ovdje predstavljam Europski patentni ured, pa nažalost ne mogu sada napraviti komparativnu analizu ovog pitanja. Hvala. Evo, čuli ste odgovore e, ravnateljice, a sada predlažem da e, otvorimo drugu rundu pitanja. Odnosno, čini mi se da ona odgovorila već na sva pitanja. U tom slučaju vam se želim svima zahvaliti. E, naravno, ovdje se radi o vrlo osjetljivom pitanju, ali isto tako važnom pitanju. Hvala vam najljepša što ste bili sa nama. Ovim smo e, završili ovu točku dnevnog reda i prelazimo na sljedeću točku. Sada će sa nama biti ravnatelj Clark. Molim ga samo da pristupi. Spravi... Mr. drugi punkt merytoryczny, problemy negocjacji Evo, druga točka ili dnevnog reda, druga sadržajna, naravno formalno čisto četvrta. To su aspekti trenutno stanje u e, međunarodnom trenutnom dakle pregovorima o međunarodnim trgovinskim sporazumima i ostala relevantna pitanja trgovinske politike Evropske unije. Dakle, ovdje, ovo je dakle naša druga diskusija koju vodimo prije e, naše glasanja o zadnjem dijelu paketa nadzora nad novim ZPP-om. I evo, upravo ta činjenica da se mi vraćamo na prije tog važnog glasanja upravo na ovo stanje u trgovinskim pregovorima pokazuje koliko je bitna ta trgovinska politika za naše poljoprivrednike. Mi smo već e, prije razgovarali i često razgovarali o ovim vanjskim aspektima politike trgovinske, koliko je to i to smo naravno prenosili našim poljoprivrednicima i stalno smo isticali koliko je važna međunarodna trgovina i u tom kontekstu za stanje naših poljoprivrednika koliko je ona bitna i kako se odražava na naše jedinstveno unutarnje tržište. Pa smo upravo zbog toga sada i pozvali gospodina Klarga koji dolazi iz nadležne opće uprave e za trgovinu i tamo je nadležan direktno za trgovinske pregovore baš na području poljoprivrede i reče nam koja su najnovije razvoj situacije, što se trenutno događa i šta će se izravno dogoditi i zapravo odraziti na našu poljoprivrednu situaciju, pogotovo pregovori sa Mercosurom, Australijom, Novim Zelandom recimo. Onda je zanimljivo kako izgledaju uvjeti za pristup tržištu pregovorima sa SAD-om, a zatim i sve ona osjetljiva pitanja koja tu postoje na tom području i o kojima ćemo morati sa e, Amerikancima, dakle s SAD-om još podrobnije raspraviti. Prema tome, volili bi čuti od vas dokle su svi ti pregovori došli, a i šta se događa sa TTIP-om, recimo onim e, i kakve su šanse da se opće eventualno ponovno pokrenu pregovori o TTIP-u, dakle sveobuhvatnom e, sporazumom sa SAD-om koji je trenutno napušten. I mi smo već o tome više puta govorili u našem odboru. Zatim posebno recimo i o Ukrajini u tom kontekstu. I kako izgledaju ona široka zaobilaženja e, carinskih kontingenata kad je Ukrajina i te zemlje u pitanju. I to je jedan problem e, koji se odnosi baš na trgovinu između Europske unije i Ukrajine, o kojem smo, kao što smo rekli, tu češće govorili već. Evo, ovdje je riječ recimo o bijelom mesu, pilećem i općenito peradi, koji su stigli u velikim količinama na evropsko tržište i to prevarom. Možemo, ne možemo to drugčije nazvati nego da su prevarno stigle na evropsko tržište. Naime, kod eh, tih pilećih eh, bijelih mesa iz Ukrajine se jedan dio još ne ostavio na tom, jedan dio mesa ostavio na tome, pa prema tome to više nije potpadalo samo pod pileće bijelo meso, nego je to bilo, dakle, još jedan komad je drugog mesa dospio, prema tome to nije moglo ići pod onu carinskoj E, kvotu koja je postojala za bijelo meso, nego je preko drugih kvota i drugog kontingenta carinskog ušlo na naše tržište, drugim riječima prevarnim putem. Nemamo šta reći. A zatim još nešto, zanima nas i proizvodi iz zapadne Sahare. Ti nas proizvodi zanimaju i dakle i one oznake podrijetla kod tih proizvoda s obzirom na ugovor Europske unije i Maroka. I zatim još jedna tema koja posebno zanima naše španjolske e, poljoprivrednike, kako izgleda uvoz e, bijelog češnjaka, bijelog luka iz Južne Amerike. I na kraju tema Brexita kako vi procjenjujete posljedice tvrdog breksita koji je moguće još uvijek po poljoprivredu. Mi smo prije nekoliko tjedana već sa gospodinom Michaelom Scannellom raspravljali o Brexitu, ali bili bi vam jako zahvalni kad biste i vi rekli nekoliko riječi o tome. Bili ste već često gost kod nas i vjerojatno ćete biti u stanju bez ikakvog daljnjeg uvoda s moje strane ovdje dati odgovor na sva ova pitanja i govoriti o tim otvorenim temama. Vi vjerojatno ste znali zapravo već napred koja će nam pitanje biti postavljeno u našem odboru. Evo imate riječ. Hvala vam, ali ne, zaista ne bih e, e, tu utvrdio da ja mogu unaprijed znati vaša pitanja. Ali da kažem, ovo je zadnji sastanak Agri odbora. Kao što smo već prije radili, spremili smo PowerPoint e, prezentaciju i tako opet sada o našem radu i najnovim događanjima u našim trgovinskim pregovorima, ono što očekujemo za iduće godine. Ali vidimo da je naš predsjedatelj htio zapravo i neku više jednu uže koncentriranu na neka pitanja prezentaciju, malo manje široku nego što je bila prije i u svakom slučaju ono što smo sve spremili ćete nešto na svoje web stranice a ja ću sad ići na ove specifičnosti koje je predsjedatelj tražio. Ali da vam kažem još općenito, Eh, da uzmete na znanje da od deset zadnjih godina se udvostručio naš izvoz poljoprivrednih proizvoda, prehrambenih, a u zadnjih pet godina smo ostvarili, imali 137 milijarde godišnje, recimo 2018. i trgovinski višak veći od 20 milijardi eura na tom području. Prema tome, proizvodni, poljoprivredni proizvodi iz naše domaće proizvodnje su se isto već udvostručili u zadnjih deset godina i na našem potrošnji. 2019. Eh, će čini se biti vrlo, vrlo uspješna godina također. Izvoz e, poljoprivredna proizvoda za hranu se ove godine, barem do sada u ovom prvom kvartalu, koliko smo vidjeli, za 10% veći nego što su to bili prošle godine. Dakle, mislim da postoje četiri kratko kratka jasna razloga za tu relativno uspješnu trgovinu. Jedno da je ZPP reforma učinila evropsku proizvodnju hrane daleko konkurentnijom i za prekomorske, prekooceanska tržišta. Drugo, globalna potražnja se povećava, posebno u SAD u Kini i na novim tržištima u Aziji i Bliskom istoku i na kraju u subsaharskim zemljama u Africi. I zatim na kraju je pitanje jasno za naše proizvođače da li će Evropska unija izvući koristi. iz sve veće potražnje i većih tržišta ili će prepustiti da Brazil, Argentina i drugi tu preuzmu vodstvo i oni glavno koriste izvuce. Zatim, idući razlog je zapravo sve veća potražnja za visoko kvalitetnim proizvodima koji, u kojima smo mi tako dobri. E, naši korisnici i potrošači vole jednu sigurnost koju nam daju evropski proizvođači, točno navedeno podrijetlo i isključenje GMO. -a. I još jedan razlog koji smatram da je bitan za ovaj relativni uspjeh na trgovinskom području su naša trgovinska politika, naši trgovinski sporazumi, naša politika promoviranja i naše napori da se uklone sve carinske i necarinske barijere gdje god se pojavile diljem svijeta, iako se treba još puno toga napraviti. Zadnjih pet godina smo eliminirali sve poticaje za izvoz i u Europskoj uniji za izvoz iz Europe i zaključili smo vrlo široke e, trgovinske sporazume sa Kanadom, sa Meksikom, sa Amerikom, sa Ukrajinom, Korejom, Vjetnamom i e, najnovije s Japanom i još smo sa nekoliko velikih blokova i zemalja u, pregovorima. Imamo jako dobre, osim toga, veze sa subsaharskom Afrikom i tu smo poduzeli mjere kako pojačali e, trgovinu u dva smjera i pojačali proizvodnju hrane i u Africi. Mislimo da će tu biti velika budućnost pred njima. A sada bih se fokusirao na neke specifične stvari i pitanja koje ste vi ovdje rekli u uvodnom izlaganju. Neću ići ovo široko e, našu prezentaciju kako je bila zamišljena. Dakle, prvo pitanje Merkosura. Mislim da tu idemo polako, ali sigurno naprijed. E, nove vlade su ta puno konstruktivnije nego prije. Mislim da imamo u sljedećih nekoliko mjeseci ćemo i ovu rundu pregovora, nadam se, dovesti do kraja, ali upozoravam vas, postoje još uvijek različiti nedostaci i rupe u onom što radimo sa tim zemljama, uključujući poljoprivredu. Tu recimo Mercosur treba poduzeti još e, stvarno neke napore i dati nam vrlo jasne ponude, pogotovo kod zaštite od genetske inženjeringa i zatim maslinovo ulje, mljekarstvo i vinski sektor. Nije, mislim, mi ćemo te pregovore relativno brzo završiti, no uz sve šta god, kako god bilo, Evropska unija u svakom slučaju ostaje jedan pouzdan partner, ali ne odustaje od svojih zahtjeva i svojih obaveza. Zatim, Australija. Prvo smo završili treću rundu pregovora. Mislim da je prerano da govorimo o tome kakav će ishod biti konačni, jer Australija trenutno ne, nije pokazala nikakve napore da ispuni naš ključni zahtjev, a to je geografska oznaka podrijetla svakog proizvoda. Očekujemo u svibnju neke konkretnije stvari i mogu vam reći da e, komisija ostaje apsolutno predana da sačuva sve ono što je nama bitno, pogotovo recimo u sektoru goveda, šećera i riže, uzgoja riže. Zatim Novi Zeland. Tu pregovori idu relativno brzo jer je Novi Zeland jedan jako, jako spreman i zapravo konstruktivan partner. Oni su se obvezali na zaštitu od e, oznake podrijetla kao i na zaštitu od genetskog inženjeringa. Ali kao što smo rekli, ove prve ponude nisu s naše strane još pokrile osjetljive sektore kao uzgoj goveda E, ili ovčetine, ovaca ili mljekarske ili sektor mljekarstva. To ćemo vidjeti što će tu zanimljivog još Zatim, odnosi sa SAD-om. Kao što nedvojbeno znate, mandat za pregovore se trenutno ovog, upravo ovog tjedna finalizira na vijeću i on uključuje de facto dva mandata. Jedan za uzajamno E, priznavanje različitih certifikata različitog testiranja proizvoda, a drugo je mandat za sporazum s SAD-om o eliminaciji carina kod industrijskih e, proizvoda. I tu podvlačim riječ industrijskih. Poljoprivreda je izričito isključena iz drugog mandata. S obzirom na spor koji odražava sporazum prošlog ljeta predsjednika Trumpa i Junckera, koji su dogovorili da će se iz eh, američko-evropskog carinskog dogovora isključiti poljoprivredni proizvodi. Druge pregovori su krenuli sa eh, SAD-om upravo onom pitanju, čuvenom pitanju govedina koja je uzgojena bez hormona. Mi želimo da se tu daje jedna garancija za proizvode oko 45 tisuća tona takve govedine uzgojene bez hormona, a sad raspravljamo i sa drugim dobavljačima kao što su Urugvaj ili Australija, da dobijemo i njihov sporazum za to kako bi se tu moglo bez hormona uzgajati, što bi bilo u skladu i sa onim obavezama koje Europska unija u okviru Svjetske trgovinske organizacije preuzela. I mislim da ćemo u svakom slučaju multilateralne sporazume tu postići. Ako ne postignemo, onda ćemo se povući svakog sporazuma o toj govedini. I onda ćemo ponovno e, uspostaviti onaj, i nametnuti onaj popis E, za sankcije u vrijednosti od 114 milijuna eura sankcije carinske koje ćemo, ako ne uspijemo sa ovim progovorima proći, opet nametnuti. Vidjet ćemo kako će ove kvote izgledati, ali e, sad, nam još, je vrlo jasno šta ćemo dodijeliti, jer kako će izgledati to sa SAD-om, zato što sa Uruguayom i sa Australijom smo dobrom putu da postignemo ove kvote za tu govedu, govedinu. Zatim, pitanje e, polje i bilateralne trgovine s Marokom. Mi smo od kad smo od 2014. sporaz sklopili s njima sporazum, zapravo bilateralni, bilateralni sporazum o trgovini smo jako proširili naše odnose i to uključuje naravno i proizvodnju poljoprivrednih proizvoda. Ali to je jasno usko vezano i posebno za prerađivačku industriju svih paradajčica proizvoda u Španjolskoj. Međutim, sad je pitanje iz e, subsaharskih zemalja generalno. Vijeće u jesen prošle godine, kao i Europski parlament u siječnju ove godine, oni su odlučili da daju tome jednu jasnu pravnu osnovu za uključivanje zapadno-saharskih proizvoda u ovaj sporazum koji smo imali bilateralni s Marokom, dakle se na to proširi. I to je ratificirano s naše strane, a ratificirat će ga Maroko, nadam se, u idućih nekoliko tjedana i u ovom trenutku proizvodi sve zapadne Sahare će uživati isti povlašteni režim kao i proizvodi samog Maroka kad dolaze na evropsko tržište u našem uvozu. I koliko znam, to neće biti neki veliki porast u volumenu ovog proizvoda, ali će možda biti više, više vrsta proizvoda. I zatim spomenuli ste bilateralni nacrt ugovora o genetičkom inženjeringu. To je suspendirano u ovom parlamentu kad je Europski sud e, se umješao i dakle tu počeo, mislim kad su tamo podneseni slučajevi koji relevantni za to i čekao se odluka. Ali mislim da je za svih onih e, više od 3000 različitih e, proizvoda će se to riješiti sa Marokom. Zatim smo imali brazilski češnjak, i Argentinu i ostalo što ste pitali i Ukrajinu. Dakle, što se Ukrajini tiče, mi smo vas redovno informirali, najnovije je bilo 24.1. ove godine, čini mi se, glede situacije uvoza piletine iz Ukrajine u EU. uniju. Ukrajina, kao što dobro znamo, našla način da zaobiđe e, sve ove kvote i da prema onom ugovoru o izvozu piletine zapravo iz e, is, potpuno pravilno i legalno napravila kad je izvozila svoju piletinu bijela mesa, ali proširene dijelove, pa su prema tome onda mogli tu zaobići zapravo onu kvotu. A mi znamo taj, e, to je sad backman, ne znam kako bi rekli to, kad te piletine i tu smo mi sad e, reagirali da ne bi se preplavili naše tržište time i mi smo to dakle počeli sada e, uključivati u onu kvotu za pileće bijelo meso. Ali smo za uzvrat da bi to kontrolirali morali povećati cijelu kvotu pilećih bijelih mesa na 50 tisuća tona i sad imamo zapravo, to je onaj pravilan način kako se s tim problemom nositi na reguliran način kojeg, je na, zastupa svjetska trgovinska organizacija. Tako se to recimo regulirano čini. Drugim riječima, Ukrajina će moći proširiti izvoz tog proizvoda svog, ali ipak pod nekom dog, prema nekom dogovoru i nekom kontrolom. E, mislimo da se to može relativno brzo, oni mogu to povećati ali ako ne bude kontinuiranog dogovora onda će MHP, to je veliko i napredna kompanija u Ukrajini koja se bavi uzgojem takve piletine, ona bi, ako ne bi bilo tih dogovora i ograničenja nekakvih, mogla u vrlo kratkom vremenu totalno preplaviti evropsko tržište. Prema tome je u našem interesu da ove dogovore donesemo i da se tu na jedan regulirani način ograniči taj izvoz tog silnog bijelog mesa pilećeg iz Ukrajine. Sad Španjolska i izvozi u SAD. Samo da znate, da vas informiram, Evropska unija je nedavno e, inicirala unutar svjetske trgovinske organizacije jedan proces za, razrješavanje e, sporova koji su se nastali između SAD-a i Španjolske zbog maslina prvenstveno i riječ je o 65 milijuna vrijednih maslina izvoza iz Španjolske, ali to je ujedno predstavljalo i direktan napad zapravo na poticaje koji se isplaćuju poljoprivrednicima u Španjolskoj za uzgoj tih maslina kad su nametnuli te zaštitne carine kod uvoza istih maslina u SAD. I mi ne možemo na taj način, na taj način su izravno zapravo napali ovaj našu politiku gdje se potiču ti poljoprivrednici ako im još nametnu dodatne carine onda je to puno preskupo i to mi ne možemo dozvoliti da na taj način obračunavaju sa našim uzgajivačima maslina i našom poljoprivrednom politikom. I zadnja točka koju ste me pitali to je bila Brazil koji je najavio ali još nije zapravo uveo carine na europski izvoz češnjaka, bijelog luka u tu zemlju. tog je zapravo korak jedan za najnoviji korak u drugom nizu e, mjera i svega što je podneseno. Nakon što je SAD nametno prošle godine na čeliki i proizvod iz Europske unije zaštitne carine, onda je EU unija uvela svoje mjere za osiguranje kako bi se nosila sa ovim različitim intervencijama zapravo i reperkusijama po europsko tržište. Te mjere zaštite su bile protiv uvoza čelika, uključujući i Brazil, jer vi morate naravno kad donesete mjere, e, onda ih primijeniti na sve izvore, sve države. Ali ta akcija je onda potaknula Brazil da iskoristi onaj sporazum Svjetske trgovinske organizacije o zaštitnim mjerama i da se sa svoje strane pokrene različite mjere odmazde, da tako kažemo, i donese zaštitne carine ili zabrani recimo uvoz evropskih proizvoda u Brazil koji su išli, a to je recimo bio bijeli luk, konkretno češnjak, koji je išao 15.000 tona godišnje se uvozilo u Brazil i to su onda oni, to su bile te mjere, od, odgovorne mjere. I trenutno se carine nisu provele na taj uvoz češnjaka, iako je odluka donesena. Mi smo se konsultirali sa brazilskim vlastima i rekli smo da to prema pravilima Svjetske trgovinske organizacije nije zapravo redovno, nije legalno i ne mogu sada još primjenjivati te mjere, mora proći rok od tri godine, da ne idem sad u pravne detalje, ali moraju čekati, dakle suspendirati to se skupa na tri godine prije nego što tu mogu nametnuti te carne. Prema tome, oni još nisu počeli primjenjivati te, da kažemo, zaštitne carine na češnjak, nego još čekaju. Hvala, a sad sam tu na raspolaganju za daljnja pitanja. E, Hvala. Dragi kolege, sada ćemo dakle, čuti pitanja zastupnika. Imamo malo manje vremena na raspolaganju, dakle svakome dajem po minutu i po za pitanja, ne više. Daću vam znak da dolazite e, do kraja vremena koje vam je dodijeljeno. Gospodin Kalinovski. izvolite. Hvala lijepa. Želim e, vam se zahvaliti ravnatelju na ovim informacijama o svemu ono što, e, što radite i što rade ukrajinski uzgajivači pilića kako bi zaobišli pravila. Radilo se zapravo pitanju vezano e, za tog susjeda. Dakle, sve više se voća uvozi iz Ukrajine, naročito jagode i maline. Hoćete li donijeti mjere jer je došlo do krize zbog toga u Poljskoj i susjednim zemljama? Hvala da gospođa Agila na riječ. Hvala lijepa. E, gospodine Polak. E, postoji dakle odluka o Brazilu o kojem ste govorili vezanim za povećavanje e, dažbine. I onda ste rekli da se nakon primjene tog sporazuma Brazil pozvao na zaštitne mjere odnosno točku iz 2.1 mm, iz tog ugovora, dok je Evropska unija primijenila 12. članak. Kažu mi međutim da je Brazil povukao taj članak što je tim bolje. Ne možemo nastaviti i dalje eh, raspravljati i pregovarati o sporazumu s Mercosurom ako nam oni, ta, ako oni tako postupaju prema nekim proizvodima. A sada je primjerice referentna cijena rajčica na ulazu u EU smatra da su sve rajčice iste, ali e, različite su različite. I ono što upravo u regiji iz koje ja dolazim, e, to je Granada, Almerija, zapravo je ta razlika među pojedinim vrstama rajčica. A postoji i problem stolnih maslina. Iz okoline se Sevilje puno se rajčica izvozilo, a sada taj sektor kod nas e, ima puno e, problema. Sada zastupnik e, Boltman. Hvala lijepa. Mislila sam da će se kolega prvi javiti, međutim, evo, ja ću sada uzeti riječ. E, bilo je zanimljivo štuti sve što ste rekli u ugovoru, odnosno sporazumu s Ukrajinom o e, piletini i naročito ovo što je vezano za izvoz pilećih prsa. Naime, šteta je se legalizira jedan problem vezan za taj sporazum, a naši proizvođači piletine već sada imaju problema zbog toga i mislim da bi se moralo ponovno pregovarati taj sporazum. Radi se o količinama koje su zapravo teoretski neograničene, ali e, nove kvote su puno prevelike. Da, zastupnik Nikolson. E, hvala gospodine Clark, vi ste kao i obično bili kratki i vrlo konkretni. Jako je bilo dobro čuti sve vezano za izvoz i mislim da je to nešto o čemu bismo morali više dobroga čuti, jer često čujemo loše stvari u EU, ovo je pozitivno. Zašto ne bismo obavijestili građane o tome kako poljoprivreda dobro izvozi? Drago mi je da je sporazum s Mercosurom, onaj koji se polako sklapa, nije tajna da me taj ugovor nimalo ne veseli. Čudi me da u sporazumu s Novim Zelandom poljoprivreda će biti posljednja stvar koja će se raspravljati, a ne prva. Jer sada radimo zapravo na jednostavnim dijelovima sporazuma. Što se TTIP-a tiče, dobro je da se isključi poljoprivreda. Međutim, što se SAD-a tiče, vjerojatno će se trebati vratiti na poljoprivredu. Jer sadašnja američka administracija je takva gdje ne mislim da možete sklopiti dobar ugovor budući da oni stavljaju Ameriku na prvo mjesto. E, međutim, želim podržati one koji se zalažu da se nešto napravi u sporazumu s Ukrajinom. I nevjerojatno je da neki uspiju nekako zaobići sporazume koje smo mi ispregovarali kako bi se ta piletina uvela u Europsku uniju. Kako bi se ona jednostavno uvela? Mislim da to treba riješiti taj problem. Hvala gospodin Hautama. Hvala lijepa. I hvala vama gospodine Clark što ste došli na ovaj sastanak. I ja se želim baviti ovim sporazumom s Ukrajinom. Izvorna kota od 20.000 tona iz tog sporazuma imala je razloga e, zbog cijene koje, odnosno e, poreza koji su niže u Ukrajini nego li u Europskoj uniji. I to je zaista imalo razloga. Ali različite tvrtke, naročito MHP, je jednostavno našao načina da se zaobiču kvote od 20.000 tona oni su e, zapravo e, počeli prodavati jedan dio e, pileta, a to su pileća prsa ili eventualno pileća prsa s To je isključivo tako prezentirano kako bi se zaobišao, zaobišao taj sporazum. I dakle, mi tako povećavamo sa kvotu sa 20.000 tona na 70.000 tona ako gledamo na sve pileće proizvode. Ja ne znam kako vi možete očekivati da mi to progutamo kao niti poljoprivrednici. Nas kao odbor za poljoprivredu nitko nije ništa pitao i pitam vas predsjedavajući može li se ovome raspravljati na plenarnoj sjednici jer zaista mislim da mi moramo reći što o tome mislimo. Gospodine Hautama, bio sam na odborima za trgovinu, za međunarodnu trgovinu. I nisam bio jedini koji sam govorio o problemima vezanim za piletinu. I uopće ne sumnjam u to da će se ta tema pojaviti na dnevnom redu plenarne sjednice. Ono ograničenja koja je Ukrajina zaobišla tako što je moguće prekršila zakon ili barem iskoristila sivu zonu. Mi sada sve to skupa legaliziramo i jednostavno pokušavamo tu sivu zonu nekako objeliti i sada se dobivaju nove kvote. Naime, ako se oni naviknu na takav tretman, onda će tražiti druge e, manjkavosti. To je sve skupa nezgodno. Sada gospodin Hojsling ima riječ. Da. A sada par riječi o Ukrajini. Spomenuli ste tvrtku MHP kao vrlo naprednog proizvođača. Ne znam uopće što da kažem o tome. Ako gledamo norme o dobrobiti životinja, MHP ima norme koje su itekako lošije od onih u Europskoj uniji. E, to je tvrtka koja pripada oligarhu, a Europska je banka subvencionira i e, to je zapravo vrlo loše za konkurenciju europskim poljoprivrednicima. Moram e, reći da sam jako iznenađen činjenicom da vi kažete da je sadašnja vlada u Brazilu bolja nego li prethodna po Bolsonaro je fašist, uvao je vojnu diktaturu, a vi mislite kako je to izvrsna prilika da s njima imamo dobre trgovinske odnose. Što se tiče pregovora o Mercosuru, vi ovdje spomenite europske izbore, ako tako na to gledate, onda je perspektiva za Europsku uniju vrlo loša. E, ne možete govoriti tako i donositi sporazume sa onima koji ne poštuju ljudska prava. I za kraj pitanje SAD-u, da li zaista mislite da poljoprivreda može biti izuzeta iz prerađenog TTIP-a? To je vrlo naivno gledanje na stvari. Neće to Amerikanci dopustiti. Hvala. Sada gospodin Lazo riječ. Hvala lijepa. Kao što znate, Europska unija smatra da su, je slobodna trgovina jako dobra za poljoprivredu. Međutim, poljoprivrednice su puno više skeptični po tom pitanju. Sektor govedina jako brine sporazum s Merkosurom, kojim se stalno započinje raditi. Sporazum s Tunisom također je problematičan s obje strane sredozemlja. Italija i Grčka se protive većem uvozu tuniskih maslina, a tunički proizvođači nisu ništa više zadovoljni. E, maslinovo ulje prodaje se za 4 eura ovdje i onda se ponovno prodaje za 30 eura. kome to koristi? Niti tuniskim proizvođačima kojima želimo pomoći, niti europskim kojima činimo štetu. Što se Ukrajine tiče, sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Ukrajine pokazuju ideološki pristup trgovinske politike Europske unije. Od e, siječnja 2016. godine, kada je ugovor stupio na snagu, ukrajinski izvoz prema Europskoj uniji povećao se za 32%, što je mnogo. A e, glavna uprava Sante je već ranije govorila o nekim pitanjima koje su sada izbili na vidjelo, o skandalu s, ukrajinskom piletinom. A kad se um, govori o uh, problematici trgovinskih odnosa, Phil Hogan zna i Europska komisija zna da su štetni ugovori, jer je Phil Hogan o tome nedavno govorio. Što se tiče poljoprivrednika, i naročito onih u Tunisu ili u Ukrajini, nije vrijeme da se pregovaraju o novi ugovori, već da se jednostavno prestane sa takvim e, ugovorima, jer je ovo loš pristup. Gospodin Šrajer, hvala i hvala gospodine Clark što ste došli ovamo. Uputili smo vam puno pitanja napismeno, a vaši ugovori su neprihvatljivi. Kao što su neki i drugi kolege po pitanju Ukrajine, to je jedno. Ono o čemu ja želim također govoriti su jaja. U e, Nizozemskoj se ne može više e, proizvoditi e, jaja u kavezima, ali sada nas prepravljuje jaja iz kaveza koje su uvezene iz Ukrajine. Ne želimo to ponoviti po pitanju piletine predsjedavajućem odbora želim uputiti pitanje e, što mi možemo po tome poduzeti. Jer e, nije tu samo pitanje Ukrajine, tu je pitanje Brazila. Mi moramo zaštititi obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su uvijek podređena velikim poljoprivrednim kombinatima u inozemstvu. To je neprihvatljivo. Moramo ponovno promisliti europski pristup tome. Odgovore koje smo sada čuli vidno nisu zadovoljavajući. A zanima nas što će biti s drugim trgovinskim odnosima. Hoćete li to uzeti kao primjer ovaj sporazum s Ukrajinom? Hvala. Da, tajništvo je zabilježeno što ste rekli i to će prenijeti sljedećem e, sazivu odbora za poljoprivredu dva pitanja. U raspravama o Merkosuru, što će se dogoditi sa e, oznakama e, porijekla? Ne želim čuti nikakve općenite aspekte. E, znam da postoji jedna oznaka za rioku, a problem je i sa grumima u EU. Možemo li imati potvrde za izvoz e, za e, agrume, jer već to imamo primjerice za češnjak. kada bismo uveli takvu oznaku, na taj način bismo nadzirali izvoz Europske unije. Ne pokušavamo stvoriti carinske barijere, ali trebali bismo znati koje voće ulazi na tržište Europske unije. Morali bismo to znati kako bismo našim poljoprivrednicima e, dali potrebne informacije da znamo tko prodaje, a tko kupuje. Jer voće je preplavilo tržište. Na koji način se to može izbjeći? Da li vi proučavate tako što? A potvrda o izvozu za agrume e, bila bi jako dobra za evropski sektor u tome. Gospođa Magine se ispričava, ispričava što nije mogla doći e, jer je kao podpredsjednica imala različitih obveza, pa je molila da ja postavim pitanje u njezino ime. Budući da komisija pregovara u ime Europske unije u sporazumima o trgovini, da li se namjerava prebaciti stari u nove trgovinske ugovore i što to je e, s mogućnošću da Ujedinjena kraljevina sama pregovara svoje trgovinske odnose dok je još uvijek punopravna članica Europske unije. Drugo, komisija je detaljno proučila utjecaj, e, da li je ona proučila detaljno utjecaj što će doći sa e, porezima u poljoprivredi za slučaj da Ujedinjena kraljevina izađe bez sporazuma iz Europske unije. Gospođa Hojbuš, hvala. Imam pitanje o Sjedinjim američkim državama jer u Ukrajini smo već dosta čuli. Što se tiče SAD-a, spomenuli ste pravila VTO-a za pregovore sa SAD-om, što znači otvaranje kvota od 45.000 tona za govedinu to je zapravo nešto ono se prenije sve države članice. Trenutno imamo 18.000 tona, za 10 godina povećat će se na 35.000 godina. A tu su još i Mercosur, Australija i Novi Zeland. Sve su to pregovori koji se sada vode. Kakva je namjera? Da li te preostale države namjeravaju podijeliti one e, tone koje su preostale? Je li itko izračunao okupne brojke? Naime, e, postoji jako veliki utjecaj na sve tvrtke, a gleda se manje na pojedinačni utjecaj. Kažete da će se konkurentnost povećati, ali morate usporediti e, profite koji će se ostvariti i ja tu ne vidim da će doći do uspjeha. Hvala lijepa. E, mene zanima e, nešto o vjerojatnosti proizvoda koji dolaze na europsko tržište. Ne znam da li vi jako e, pratite ta pitanja, ali ono što mene brine jesu norme za uzgoj, norme za dobrobit životinja, bez obzira odakle one dolaze. Jeste li vi otišli na te strane farme, na ta strana gospodarstva i uvjerili se o tome e, kakva je tamo situacija. Ili samo e, gledate neke e, dokumente koje vam dolaze na vaš ured u Briselu. Jeste li proučili, na primjer, jesu li te životinje cijepljenje i tako dalje. To je jedan problem što je još gore. Znamo da će na kraju to bi se loše odraziti po zdravlje Evropljanja. Jeste li bili na terenu? Hvala gospodine Aknju. Ovo zvuči kao jedna stara šala. Koji je nezakoniti proizvod iz Ukrajine prvi došao u Europsku uniju? Kokoš ili jaje? Ovo je vjerojatno posljednji put da se javljam na ovom odboru i barem se mogu složiti s Martinom Hojslingom e, zato što je on e, tako e, nesretan zbog ovih stvari, iako se rijetko slažemo. Dakle, bez obzira, dakle, osim kokoši i jaja mi uvozimo i e, pšenicu iz Ukrajine. Par kratkih pitanja za gospodina Clarka. Koliko ste napredovali s izvozom ovčetine na e, srednji i daleki istok? Govorili ste o Urugvaju zasebno od e, Merkosura. Ja sam mislio da je Urugvaj dio Merkosura. Jeste li to slučajno tako rekli, zabunili se ili Urugvaj više nije član Merkosura? I, za kraj ne mogu, a da vas ne pitam, da li znate što će se dogoditi s trgovinskim odnosima i u poljoprivredi nakon Brexita. Kad ste mi posljednji puta pitali, rekli ste da ste vi pre nisko na, lestvi, na ljestvici kojom biste mogli znati što je s time. Evo, želim samo e, čestitati svim kolegama iz bilo kojih političkih e, klubova. E, neki su dosta govorili o ovim pitanjima, neki se javljaju tek sad. Želimo samo da kažem da, gospodine Clark, ovaj vaš govor može služiti kao temelj za euroskepticizam, jer mi naravno namećemo sve više i više zahtjeva našim e, proizvođačima, a onda su oni u konkurenciji sa drugim proizvođačima koji ne poštuju iste te kriterije. Na koji način vi želite da naši poljoprivrednici onda još uvijek vjeruju u Europu? Zbog vas euroskepticizam e, jača, eurofobija je sve prisutnija, mislim da toga svi trebamo biti svjesni, ali isto tako i dosjedni kada na našim klubovima e, govorimo o sporazumima o slobodnoj trgovini moramo imati taj refleks da kažemo da poljoprivreda, nažalost, za europljane i pregovarače postaje e, posljednji poglavlje o kojem pregovaramo kako bismo mogli obuhvatili sve, sve ugovore i tko je tu pobjedio poljoprivredno prehrambena industrija, ali ne i poljoprivrednici. Zato mislim da u budućnosti kada imamo ugovor o slobodnoj trgovini kojim se žrtvuje poljoprivreda, trebamo reći stop. E, u sadašnjem sazivu nismo većina, ali u budućem ćemo biti i to ćemo uvijek imati na umu. Hvala. Gospodin Andriju. Hvala, gospodine predsjedavajući. Eh, da, evo neću sada kopirati ovo što je rekao gospodin Tarabela, ali idemo u istom smjeru. Vi imate ogromnu odgovornost, gospodine Clark. E, možete li nam dati iscrpan e, sažetak, možete li dati iscrpan sažetak ovog našeg razgovora budućem povjereniku, jer u svakom sazivu vi e, govorite jedno te isto, a mi također u posljednjih pet godina, što znači da se ništa ne mijenja i čini mi se da e, nema nekih e, mjera koje čini komisija e, koje bi zadovoljili naše klubove. Evo, pogledajte što se tiče CETE. Što ste vi pokušali učiniti za vrijeme našeg posljednjeg razgovora? Vi ste tražili da se uvozi krumpir iz Kanade. Nažalost, u njima je bio E, crv koji je zahtijevao da se koristi pesticid koji je zabranjen na europskom teritoriju i vi ste za vrijeme posljednje sjednice zatražili da smanjimo LMR, dakle minimalnu e, razinu koja je odobrena kako bi taj krumpir se mogao naći na tržištu Europske unije. Kako vi onda želite da se ovim stvarima ozbiljno bavimo? To je samo jedan od primjera, ali možete shvatiti zašto postoji nepovjerenje vis-a-vis e, vas. E, što se tiče e, zaštite naših poljoprivrednika. Što se tiče Brexita i Mercosura, jer e, mi smo bili također i u posjeti u Brazilu, mislim da ovdje ne govorimo o istim stvarima. Ono što smo vidjeli u Brazilu nema nikakve veze sa europskom poljoprivredom. Ono što smo vidjeli glede proizvodnje mesa uz na temelju žitarica, to je nešto što odgovara našim zahtjevima i mislim da moramo uzeti u obzir stvarnosti što se tiče sljedivosti, što se tiče žitarica, što se tiče e, genetski modificiranog organizama koji su zabranjeni e, u Europskoj uniji. Dakle, što se tiče Brexita, ne možete tako površno o tome govoriti. Mi moramo imati e, konkretnu studiju o procjeni učinka, znati što komisija namjerava učiniti glede poljoprivrede i povezano sa izlaskom e, Velike Britanije iz Europske unije. Hvala najljepša. Pa evo, dosta ste dugo govorili svi, što znači da ćemo imati manje vremena za odgovore, jer nakon ove točke nam je na redu glasanje. Imate desetak minuta na raspolaganju. Da, evo, ja ću pokušati samo kratko odgovoriti na pitanja koja su postavljena. Što se tiče Ukrajine, e, nisam u tijeku glede ovih sadašnjih izvoza iz Ukrajine, ali evo, gospodin Kalinovski je postavio to pitanje, pa ćemo pokušati bilateralno odgovoriti. Što se tiče ukrajinske piletine, e, odnosno peradi, tome smo danas dosta toga čuli. Morate paziti eh, što je ono što doista želite, jer u tom sporazumu se nameću eh, minimalne razine pilećih prsa koje se uvoze e, na zakonit način u skladu sa sporazumom. U Nizozemskoj i Slovačkoj carinske službe su e, objavile e, pravno obvezujuću informaciju o tarifama za ova pileća prsa, što znači da se na zakonit način ovo može uvoziti. I ja sam pregovarao ovaj sporazum prije nekih 30 godina i moram vam reći da smo uspjeli e, dobro proći sa onih 15 dodatnih tona, to je manje od onog što e, je Ukrajina izvezla prošle godine i taj bi izvoz bio dvostruko veći da nemamo ovaj prag. Ako se sada želimo ponovno vratiti na pregovore ovog ugovora sa e, Ukrajinom, to je potpuno nerealno. Mislim da biste trebali biti bolje upoznati s ovim sporazumom e, jer mislim da smo dobro prošli e, u pregovorima o njemu glede onog praga za izvoz iz Ukrajine u budućnosti i također smo zatvorili taj e, jaz koji je postojao u ovom sporazumu kao i onaj koji, postoji, koji je postojao u svim drugim sporazumima, što znači da se to ne može više ponoviti. Glede standarda proizvodnje u e, Ukrajini, dobrobiti životinja i tako dalje, ja se slažem da je to ispod europskih standarda što se tiče e, veličine kaveza ili hranjenja kokoši nosilica i tako dalje. Mi imamo u komisiji strategiju za dobrobit životinja koji se treba ispregovarati sa Ukrajincima i na temelju te strategije ćemo nametnuti određene obveze za proizvodnju u Ukrajini, što znači da će Ukrajina se morati uskladiti sa europskim zakonodavstvom glede dobrobiti životinja. To je trebalo biti učinjeno za vrijeme potpisivanja izvornog sporazuma, da sam ja tada pregovarao o tome, inzistirao bi na ovoj točki i rekao da to treba biti uključeno u sporazum sa Ukrajinom, no međutim to nije učinjeno i evo sada pokušavamo to ispraviti E, tako što ćemo to uključiti kao e, prilog uz ovaj sporazum o slobodnoj trgovini i da će to biti pravno obvezujuće za Ukrajinu i e, Ukrajina će imati određeni vremenski rok da se uskladi sa ovim višim standardima. A Ukrajina je u istočnom europskom susjedstvu i oni su svjesni činjenice da to moraju učiniti što je prije moguće. Gospođa Aguilera je govorila o rajčaci iz Maroka. Tu također imaju kvote, carinske kvote, količina e, uvezene količine se nije povećala i mislimo da je to sve pod kontrolom. Jedno pitanje je postavljeno zašto se nismo više usredotočili na prijetnje sa Novog Zelanda i zašto je to posljednja zemlja na popisu, a ne prva. Moram reći da kada govorimo o e, našim e, bitnim pitanjima, Australija je veći izazov od Novog Zelanda. Sa Novim Zelandom imamo određene probleme glede nekih mliječnih proizvoda, e, maslac ili mlijeko u prahu ili ovčetina, ali Australija je za nas E, mnogo konkurentniji proizvođač što se tiče govedine, e, jagnjetine, šećera, e, riže i tako dalje. Dakle, pregovori u tom smislu sa Australijom će biti nešto teži i više ćemo se doteći osjetljivih proizvoda za Europsku uniju. Ali mi naravno nećemo pocijeniti te osjetljive proizvode i nametnut ćemo određene kvote kako bi E, pristup tržištu bio pod kontrolom. E, netko je spomenuo Tunis i e, izvoz maslinovog ulja. Postoji deficit u Europskoj uniji što se tiče maslinovog ulja iz Tunisa. Kvote koje se koriste se koriste za obradu, odnosno preradu u Europskoj uniji. Talijanski proizvođači su tražili tu proizvodnju maslinovog ulja koja iznosi e, nekoliko milijuna tona. Sa Tunisom imamo sporazum o slobodnoj trgovini, ali oni nisu baš neki entuzijasti u ovim pregovorima jer e, nemaju dojam da imaju neku prednost od tog sporazuma koji se tiče maslinovog ulja, e, datula i još nekih lokalnih proizvoda. Što se tiče Merkosura, postavljeno je pitanje o zemljopisnom podrijetlu i jedan od glavnih, jedna od glavnih prepreka e, je upravo ta oznaka zemljopisnog podrijetla. Postoji dosta e, europskih e, zaštićenih naziva kao Rioja, Konjak, Šampanjac, Aciago Gorgonzola i još nekih dvadesetak zaštićenih europskih naziva koji se osporavaju u jednoj ili drugoj zemlji e, Merkusura. Rioja u e, Argentini, na primjer, e, što znači da nećemo moći zaključiti ovaj sporazum ako ne budemo imali istu razinu zaštite u svim našim sporazumima sa Mercosurom za sve e, naše proizvode koji imaju oznaku e, geografskog e, podrijetla koja je zaštićena. Što se tiče izvoza, izvoznih certifikata, nismo sigurni ako Mercosur zemljama odobrite dozvolu za izvoz, e, znači da će oni onda preuzeti kontrolu e, za izvoz tih proizvoda u Europu. Dakle, oni će odlučiti koje tvrtke mogu dodjeljivati te dozvole, te tvrtke će dobiti određene kvote, a e, to onda neće biti u rukama europskih uvoznika. Mi ćemo razmisliti o ovom što ste vi rekli, možda nismo dobro to shvatili, ali e, načalno govoreći mi nismo za taj sustav e, trgovine u kojima bi vladali, e, vladile dozvole za izvoz koje se izdaju u tim zemljama iz kojih se proizvodi izvoze. Što se tiče SAD-a, netko je postavio pitanje o govedini i kvotama, tarifnim kvotama za SAD želim napomenuti da ni u kom slučaju nećemo povećati sadašnje kvote koje postoje u SAD-u, Australiji, Urugvaju i Argentini. Kvote e, su od uvijek 45 tisuća tona i ta te kvote se neće izmijeniti. Samo ćemo e, preraspodijeliti određene kvote samo SAD-u, a ostatak će se koristiti od strane drugih dobavljača. Dakle, to neće imati neki utjecaj na tržište govedine. Zapravo, naša industrija podržava ovu mjeru jer SAD je e, skuplji i e, manje konkurentan nego Argentina ili Urugvaj, što znači da će europska industrija proizvodnje govedine E, biti zadovoljna jer će imati manju konkurenciju na tržištu. Postavljeno je pitanje kako Urugvaj može imati e, različit pristup E, u odnosu na druge zemlje Merkosura. Zapravo za svaku pojedinu zemlju se mora e, dati pojedinačna dozvola za izvoz na Europsku uniju ako se e, ispune svi standardi za sigurnost tih proizvoda i tek onda se dodjelju kvote. Moram reći da evo prvi put me se optužuje za e, buđenje euroskepticizma. U e, anketama javnog pet 75% europskih građana je za e, slobodnu trgovinu i za sporazume o slobodnoj trgovini. Dakle, to je mnogo viši postotak nego onaj kojeg možemo vidjeti u SAD-u. I mislim da to trebamo uzeti u obzir. A drugo, vi ste spomenuli da se sporazumi o slobodnoj trgovini e, pregovaraju na taj način da su negativni za poljoprivredu. E, ja se ne slažem s tim. Mislim da smo uspostavili jako dobru ravnotežu u našim sporazumima sa e, zemljama koje proizvode poljoprivredne proizvode. Uspjeli smo nametnuti kvote i niste spomenuli činjenicu da u samo nekoliko zemalja E, na primjer e, u Kanadi i Japanu, ishod od poljoprivrede e, je takav da ide u korist Europske unije što se tiče svinjetine, šećera, mliječnih proizvoda, maslinovih ulja, maslinovog ulja, e, viskija, vina i tako dalje. Dakle, mislim da treba stvari sagledati globalno, a ne samo govoriti o onim sporazumima u kojima postoje poteškoće što se tiče poljoprivrede. Gospodine ravnatelju, vi ste rekli da je ovo prvi put da su vas optužili za euroskepticizam, ali možete izvući možda i e, pouke iz toga. Gospodin Agnju je ponovno tražio riječ. Zapravo, e, ja sam govorio o izvozu ovčetine e, na tržište Bliskog istoka. Niste se osvrnuli na to pitanje. Možete li mi potvrditi je li Brazil povukao predlog što se tiče e, carina za e, češnjak? Pa ispričavam se što nisam odgovorio na ova dva pitanja. Gospodine Agnu, e, nažalost nemam ovdje na raspolaganju brojke o izvozu ovčetine na tržište Bliskog istoka. Mogu to pronaći uskoro pa vam onda dati odgovor, ali nažalost ne mogu sad odmah. A što se tiče e, brazilskih carina na europski Češnja, kao što sam pokušao objasniti, Brazil još uvijek nije nametnuo te carine. Oni su rekli da im je to nakana i mi smo im odmah rekli da to nije zakonito i da moraju barem te carine obustaviti u naredne tri godine u skladu sa člankom 8. E, stavkom 2. sporazuma. I trenutno smo u e, pregovorima sa njima, ali za sad one nisu nametnuli te carine i iskreno se nadamo da će od toga i odustati u potpunosti, jer e, mi smo rekli da ćemo to osporavati. Pani Dyrektorze, ale czas kończyć, się rozstawać. Mamy Zaista mi je šteta jer moramo zaključiti ovu raspravu s obzirom na to da sada imamo na dnevnom redu i glasanje. Hvala što ste došli. Ovo je bio naš posljednji susret za vrijeme ovog saziva parlamenta. Želimo vam puno uspjeha u danjem radu i nadamo se da ćemo eh, manje govoriti o, da će manje vam postavljati pitanje o Brexitu, iako znamo kakva je situacija. Sada prelazimo na posljednju točku našeg dnevnog reda, a to je glasanje o izvješću gospođe Miller. Radi se o horizontalnoj uredbi, kao što znate. To je posljednji dosije o kojem ćemo glasati. Želim se zahvaliti izvjestiteljici na E, radu i predajem joj reč kako bi ukratko predstavila ovaj tekst. Izvolite. Hvala lijepa. Drage kolegice i kolege, danas se nalazimo po trećim i zadnjim glasanjem o ZPP-u, o mom izvješću o financiranju, upravljanju i nadzoru. Mi je od početka bio decidirani cilj da se za poljoprivredu usvoji zakonski tekst koji potpuno jasan glede svih mogućnosti upravljanja i vrlo jednostavno govori koje su sve faze i mehanizmi odlučivanja. Korak po korak smo uspjeli nakon ispočetka potpuno različitih stajališta doći do novog modela e, i da jednog kompromisa u vezi novog modela koji je usmjeren na upravljanje i nadam se da će to svi kolege i prihvatiti. A željela bih još jedanput zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na konstruktivnoj suradnji. Osim toga, zahvaljujem svim našim asistentima kao i političkim savjetnicima koje mi imamo kao zastupnici koji su odradili velik posao. Također hvala suradnicima tajništva Agrija, Felixu Marku i ostalima. I njima veliko hvala. Evo, ja sam sad došla do kraja zapravo sa svojim uvodom, pa bih rado prešla na glasanje. Dobro. Evo, svi ste do, imate svoje glasačke kartice sa sobom. Prelazimo na prvi amantman DVA. Gospođa Hojbuh, ko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis prvi. Ako je taj kompromis usvojen, onda to znači da imamo sistemsku zapravo promjenu da idemo na model preusmjeren na upravljanje sa kontrolom svake dvije godine, a na taj način bi onda i druge kompromise usvojili koje onda više nećemo pojedinačno ovdje e, čitati i glasati o njima. Dakle, mi glasamo o kompromisu 1. To je poimenično glasanje. Izvolite, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Dobro, onda idemo na kompromis 2. To vam je na stranici trećoj. Glasanje o kompromisu 2, broj 2, je otvoreno. Hvala. Glasanje je zatvoreno. E, amandman 219. Na stranici petoj pri čemu možda vi imate drugčije označene stranice, jer imamo tu različite popise. Dakle, prelazimo svakako na 219. Ko je za amandman 219? Tko je protiv? Odbija se. Zatim 220 i Regi 16. To dvoje zajedno, Boković i ko je za to? Protiv? Usvojeno. Amandman 221 za, protiv, odbija se. Zatim kompromis treći, glasanje poimenično otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Prelazimo na kompromis broj četiri na stranici 9. Četvrti kompromis. Otvoreno glasanje. Zatvoreno. Kompromis je usvojen. Nastavljamo s kompromisom 8 na sljedećoj stranici. Glasanje kompromisu 8 je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 316 na stranici 12. Amandman 316, 316 na stranici 12. Između ostalog su autori gospodin Boković, gospođa Katarin. Ko je za? Provjerit ćemo ovo. Glasanje o 316 amandmanu je otvoreno. Zatvoreno. do Usvaja se. Idemo dalje. Kompromis deveti. Kompromis broj devet. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Zatim deseti kompromis. Otvoreno glasanje. Zatvoreno. Kompromis je usvojen. Amandman 34. na sljedećoj stranici. Amandman izvjestiteljice. Tko je za? Protiv? Odbija se. 390 za, protiv, odbija se. 392 za, protiv, odbija se. 393 za, protiv, odbija se. 394 za, protiv. To moramo provjeriti. Glasanje o 394. amandmanu je otvoreno, zatvoreno. Odbija se. 395 za, protiv. Odbija se. 396. Ne, 395 se još mora provjeriti. Dakle, glasamo o 395. Glasanje je sad zatvoreno. Usvaja se. 396. Ko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis 11. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Kompromis 12. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Zatim 412 na sljedećoj stranici u dva dijela, glasanje o dijelovima, koje je za prvi dio, koje je za protiv, odbija se. Drugi dio za, protiv, odbija se. 413 je sljedeće. Tko je za? Protiv? Odbija se. Zatim 31. za protiv odbija se. 417. i 418. zajedno za usvaja se. 419. Ne, to još spada u to tri. To su ta tri zajedno bila kojima smo glasili. Sad idemo na 32. za protiv odbija se. 422, 23 i 24 za protiv usvaja se. 425 i 426 za, protiv, odbija se. To bi volili provjeriti. Znači, od 425 i 426 glasujemo još provjerno elektronički, otvoreno, zatvoreno glasanje. 33 za, protiv, odbija se. 429 za, protiv, odbija se. 430 za, protiv. To ćemo provjeriti. Glasanje je o 430 otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. 431 za. Usvaja se.

Protiv. Odbija se. 435 za. Protiv. To moramo provjeriti. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 436 i 37 za, protiv. Odbija se. 308. Od same izvjestiteljice. Ko je za? Usvaja se. Kompromis 13. Glasanje je otvoreno. 13. Na engleskom se kaže 14. Glasanje je zatvoreno.

Oprostite. Četiristo osamdeset je sljedeće od gospodina Lozova. Tko je za, protiv? Odbija se. Četiristo osamdeset jedan. Za protiv, odbija se. Pa i ja sam se malo dvojio oko toga, pa sam zato pitao stručnjake, pa smo zato i prešli na 480. A sad smo na 482. Tko je za? Usvaja se. Ali da provjerimo 482 glasanje otvoreno. Zatvoreno.

Idemo dalje. S kompromisom 19 na stranici 27. Kompromis 19 je sljedeći na redu. To odgovara našim pravilima. Ja sam vam već na početku objasnio. Kompromis 19 to je sad na redu, to smo i danas još jedan puta provjerili sa savjetnicima prije početka sastanka. Dakle, glasujemo o kompromisu 19. Sad je zatvoreno glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na 539. amandman koji je na sljedećoj stranici. To su dva amandmana o kojima ćemo glasati zajedno. 539. i 540. Tko je za, protiv, odbijaju se. A sada 541. drugi i treći. Tko je za? Protiv? E, usvaja se. 545. amandman gospodina Dantena. Tko je za? Usvaja se. Sada kompromisni broj 20. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se. 553. gospodina Erdeša. Tko je za? Protiv? odbija se. 554. 555. i regi 51. E, Usvaja se kompromisni broj 21. Otvaram glasanje o kompromisnom odmanu broj 21. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na 535. amandman gospođe Sendra. 565. amandman. Za, protiv, odbija se. 566. Tko je za, protiv? Tko je za, protiv, odbija se. 567. Za, protiv, usvaja se. 568. Za, protiv, odbija se. 569. regi 53. za protiv odbija se. Prelazimo sada na kompromisni amandman broj 24. koji se nalazi na 31. stranici otvoran glasanje. Zamekam glasovanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na kompromisni broj 25. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Zatvaram glasovanje. Przechodzimy. glasanje. Sada prelazimo na 25. kompromisni. otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. A sada kompromisni broj 27 koji je na sljedećoj stranici. Otvoran glasanje, kompromisni 27. Zatvoran glasanje. 28. je glasanje o kompromisnom amandmanu broj 28. Zatvoran glasanje. Usvaja se. A sada 635. amandman koji je na sljedećoj stranici. 635. poimenično. Radi se o amandmanu gospodina Danteme i gospođe McGinnis. Otvaram glasanje. Zatvoran glasanje. usvaja se. Kompromisni 29. Otvaram glasanje o kompromisnom amandmanu broj 29. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 647. na sljedećoj stranici. Amandman gospodina Erdeša. Tko je za? Protiv? Odbija se. 48. i regi 61. iza protiv odbija se. 60. Provjerit ćemo sada 648. odnosno e, regi. Otvoren glasanje, zatvoren glasanje, Rekao sam bio da je se odbija. 68. izvjestiteljice koji je za, protiv, odbija se. 649. za, protiv, odbija se. 650. za, osvaja se. 651. za, protiv, odbija se. 652. za, protiv, odbija se. Kompromisni broj 30. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Kompromisni broj 31 na sljedećoj stranici. Otvoram glasanje o kompromisnom amandmanu broj 31. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na 668. amandman 64 regi. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 669. i 670. za protiv odbijaju se. 9.35 za protiv odbija se. Provjerit ćemo 35.9. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Odbija se. 27. amandman odbora za proračunski nadzor. Za, protiv, odbija se. 671. za, protiv, odbija se. 671. Otvaram glasanje jer provjeravamo. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 672. i regi 65. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 673. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni broj 32. otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazim sada na kompromisni broj 32. E, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se kompromisni broj 34. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. sada sada Amandman 687. E, Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 64. Tko je za? Usvaja se. 65. Tko je za? Usvaja se. 67. Usvaja se. 68. Tko je za? Usvaja se. 69. Tko je za? Usvaja se. 688. Tko je za? Usvaja se. Provjerit ćemo 688. amandman. Otvoren glasanje. Mm, ne, ne vjerujete mi, nemate povjerenja ni u Alberta. Zatvoren glasanje. Netko iz Bavarske glasalo je protiv, da. Gospođa Miller glasala je protiv. 689. i 70. i 71. za protiv odbijaju se. 692. tko je za, protiv, odbija se. 693. tko je za, protiv, odbija se. 694. tko je za, protiv, provjerit ćemo. glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 695. Tko je za? Protiv? Odbija se. 696. Tko je za? Protiv? Odbija se. 697. i 698. Za? Protiv? Odbijaju se. A da, i 699 iz dva prethodna, a sada 700, 701 i 702. Tko je za? Protiv. Odbijaju se. 36. Tko je za? Protiv. Odbija se. 703. 704. 705. Tko je za? Protiv. Odbijaju se. 706. 7. i 8. Tko je za? Protiv. Odbijaju se. 9.37. Tko je za? Protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 709. Tko je za? Ne, ne razmatra se. 710, 11 i 12. Tko je za? Protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 70. Se ne razmatra. 713. 714. i 715. Za. Protiv. Odbijaju se. 716. 17. i 18. Otvoram glasanje. Za. Protiv. Odbijaju se. 719, 720 i 21. Tko je za? Protiv? Odbijaju se. 722, 723, 724. Tko je za? Protiv? Odbijaju se. 938. Tko je za? Protiv? Odbija se. 725. Za? Usvaja se. Kompromisni 35. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se kompromisni broj 36 na sljedećoj stranici. Otvoren glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se kompromisni 37. na stranici 43. Otvaram glasanje o kompromisnom amandmanu broj 37. Zatvaram glasanje. A sada amandman 832. na 46. stranici. 832. Za, protiv, odbija se. 833. Za, protiv, odbija se. 830. Za, protiv, odbija se. 829. Za, protiv, odbija se. 831. Za, protiv, odbija se. 834. 35. Za, protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zamekam glasovanje. Usvaja se. 837. gospodina Desa za protiv odbija se. 838. reki 74. tko je za protiv odbija se. 839. tko je za protiv odbija se. 77. tko je za protiv odbija se. 75. amandman tko je za, protiv, odbija se. 76. tko je za, protiv, odbija se. 840. tko je za, protiv, odbija se. 841. 842. redi 77. Poimenično. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijaju se. Osamsto četrdeset tko je za protiv, odbija se. 844. Tko je za, protiv, odbija se. 845. i 46. za, protiv, odbijaju se. 847. Tko je za, protiv, odbija se. 848. i 49. Tko je za, protiv, odbijaju se. 850. Tko je za, protiv, odbija se. 851. i 52. tko je za, protiv, odbijaju se. 853. i 854. 855. tko je za, protiv, odbijaju se. Da, i sljedeći amandman bio je tu i 78. Tko je za, protiv, provjerit ćemo. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Odbija se. 856. I 78. regi. Osamsto pedeset Ne, krivo su mi rekli 856 e, plus 1 amandman regiji za protiv odbijaju se. 857. Tko je za? Protiv odbija se. 858. za protiv odbija se. 859. za protiv odbija se. 79. dejice za e, protiv usvaja se. 860. za, usvaja se. 861. i 80. usvajaju se. A tu je bio i 79. Ne, ne, taj je odvojeno. 38. kompromisni amandman, otvoren glasanje, zatvoren glasanje. Usvaja se. A sada 39. kompromisni amandman, otvoren glasanje, zatvoren. Kompromisni broj 40, otvoren glasanje, zatvoren glasanje. Usvaja se, pa prelazimo na 43. kompromisni amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Regi 2. Ko je za? Usvaja se. Kompromis je 44. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 46 na sljedećoj stranici. Otvaram glasanje o 46. kompromisnom amandmanu. Zatvaram glasanje. Usvaja se Prelazimo na kompromis 51. Stranica 53. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 123 i 124. Poimenično glasanje. A ne. Jedan od njih je povučen. Ne. Zahtjev za poimenično glasanje je povučen, a sada se glasa e, podizanjem ruke za protiv odbačen. Želite provjeru? U redu. 123 i 124. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbačeno. Amandman 5 za, protiv. Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman broj 5. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sto dvadeset sedam za, protiv, Odbija se. Kompromis 52. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 129. Za, protiv. Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. A ne, ispričavam se, usvaja se. Amandman 6, ako se ne veram. Proračun. Za, protiv, odbija se. 130 za, protiv, odbija se. 131 za, protiv, odbija se. Prelazimo na 133 i 97 za, protiv, odbija se. 134 i 98 za, protiv, Odbija se 136. Tko je za 136? Odbija se 154. Na 56. stranici gospođa Hojbuša. Tko je za? protiv, odbija se. 90 za, protiv, odbija se. Kompromis 59. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 161 za, protiv. Odbija se. 163 za, usvaja se. Kompromis 61, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 9. Gospođa Hojbuš za, protiv. Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 167 i 913 za, protiv. Odbija se. 168 i 914 za, protiv. Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 62. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sto sedamdeset osam. Tko je za amandman 178? Za, protiv, odbija se. 180 za, protiv, odbija se. 181 916 za, protiv, odbija se. Amandman 9 za, protiv, odbija se. Amandman 185 za, protiv Usvaja se. 186 za protiv. Odbija se. 188 i 917 za protiv. Odbija se. 189 za protiv. Odbija se. Sada prelazimo na glasanje za cijelo izvješće, izmijenjeno izvješće, poimenično glasanje, otvoram glasanje. Radi se o posljednjem glasanju. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitamo izvjestiteljici. Sada ćemo i dati riječ. Izvolite. Vielen herzlichen Dank für dieses, diese Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Gospodine predsjedajući, puno vam hvala na ovom divnom ishodu glasanja. Još jedan puta puno hvala svim sjenama i svima koji su sudjelovali u izradi nacrta izvješća i jako mi je drago da sad možemo nastaviti raditi na ovo glasanje u odboru. Hvala najljepša e, izvjestiteljici. Hvala i svim suradnicima. Hvala cijeloj vašoj ekipi, izvjestiteljima u sjeni, tajništvu, savjetnicima političkih klubova. Evo, mislim da smo sada uspjeli na našoj razini usvojiti tekstove koji se tiču ZPP-a. Radi se o fazi koja je sada završena. Želim se zahvaliti svim izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni, njihovim suradnicima. Hvala i Europskoj komisiji i vijeću na suradnji. I na kraju, budući da se radi o našem zadnjem sastanku, želim vam se svima toplo zahvaliti. Hvala na jako dobroj suradnji koju smo imali. Mislim da smo proveli e, dosta e, lijepih trenutaka zajedno i za naš odbor i parlament smo učinili sve što smo mogli kako bi ovaj naš rad pomogao budućnosti poljoprivrednika. Želim se zahvaliti još jednom svim suradnicima Kopa Kogeka eh, i svim drugim organizacijama koji su bili sa nama, koji su prisustvovali našim sastancima. Još jednom dakle zahvaljujem se svim eh, suradnicima. Ispričavam se ako sam nekog zaboravio. jer ako budem trebao sada e, poimenično se zahvaliti svima, to će nam oduzeti previše vremena. Predsjednik se zahvaljuje i prevoditeljima. E, ispričavam se ako sam nekog zaboravio, želim se zahvaliti i e, članovima našeg tajništva koji su svaki put jako dobro pripremali dokumente za sastanke. Vaša pomoć nam je bila dragocjena i zahvaljujući vama smo mogli biti mnogo učinkovitiji. Sve što učinili kako bi naš odbor dobro funkcionirao. Hvala. Dakle, e, velika hvala i koordinatorima. Često smo znali imati dosta e, dosta žučnu raspravu, ali mislim da je to sve bilo u našem interesu. E, predstavnike komisije molim da e, glavnoj upravi Agri, Sante i drugim glavnim upravama prenesu naše pozdrave. Pozdravite i e, povjerenika kao i sve druge kolege koji su imali priliku doći na sastanke našeg odbora imat ćemo priliku vidjeti se ponovno na plenarnoj sjednici. Sada vam želim svima ugodno veče, a onima koji će ponovno biti kandidati na izborima želim puno sreće. Oni koji više neće biti kandidati, e, želim vam e, dobar nastavak. E, siguran sam da ćete naći nešto što će, u čemu ćete biti sretni i zadovoljni. gospodine Agnju, gospodine Nikolsen, što se tiče Brexita, nadamo se da će sve dobro proći i to je, mislim, želja svih nas, gospodine Agnju. A ne, ne, ne mogu dati riječ svima. Gospodine Agnu. Samo želim reći, e, znam da gospodin Nicholson e, će ići u mirovinu, ali se nadam da će drugi predstavnici Velike Britanije biti ovdje, e, jer možda ćemo se mi još vratiti. Bardzo dziękujemy, życzymy panu, pana, Hvala. były inspirujące. Pan poseł Des. Ja, Evo, hvala vam. Dakle, drage kolegice i kolege, nakon gotovo 29 godina se zapravo opraštam od poljoprivrednog odbora. 14 godina u Njemačkom odboru za poljoprivredu, 14 godina ovdje. I nakon tog dugog staža želim svima zahvaliti s kojima sam surađivao i želio sam iskazati poštovanje prema svim kolegama koji nisu dijelili isto mišljenje koje ja. Ali mi smo u demokraciji i moramo imati svi pravo naša mišljenja iznijeti i opravdati. A onda želim svim našim kolegama koji će biti u sljedećem sazivu, biti ovdje u ovom našem odboru, da rade i dalje tako uspješno za dobrobit više od 10 milijuna obitelji koji žive u Europskoj uniji od gospodarstava. I hvala, zahvaljujem i prevodiocima za sav našu suradnju do sad. A radovat ću se ako se budemo kasnije u budućnosti u nekim prilikama sretali. Ješ, jeszcze trochę jedna prywata. Dziękuję swoim współpracownikom. Da, samo još nešto. E, želim se zahvaliti i mojim e, suradnicima jer e, u svakodnevnom životu nisam ovako simpatičan kao e, na sastanku odbora. Pa im se želim <laughs> zahvaliti i želim se ispričati ako je to potrebno. Želimo vam sve najbolje i pozivam e, vas da popijete zajedno s nama piće. Hvala vam još jednom svima i evo vidimo se ponovno za nekoliko trenutaka.